Kolege, dobar dan. Počinjemo sa popodnevnim dijelom sastanka. Točka 19 dnevnog reda, budućnost odnosa, e, odnosa AKP-a i e, Europske unije nakon 2020. Dakle, nakon sporazuma iz Kotonua. To je vrlo važna točka dnevnog reda i to je jedan od prioriteta ovog odbora za predstojeću godinu ili predstojećih nekoliko godina. Sporazum iz Kotonua je jedinstven sporazum koji je pravno obvezujući. E, geografski obuhvat je e, jedinstven i e, predviđa snažne veze između EU-a i AKP-a. Sad moramo razmisliti što nakon 2020. E, da li ga zadržati, da li ga e, odbaciti, da li nadomjestiti neke dijelove. Evo to je ono o čemu ćemo razgovarati u sljedećih nekoliko mjeseci. Imamo naravno e, zajedničku parlamentarnu suradnju, tako da mi je jako drago. Mi ćemo naravno u ovom odboru napisati izvješće. Naš izvjestitelj je kolega Norbert Noiza. Ovdje su i kolege iz drugih kluba zastupnika koji prate ovu e, temu. S nama su danas e, stručnjaci koji se bave ovom temom, dakle budućnost sporazuma iz Kotonua. S nama je e, predstavnik e, glavne uprave DEVKO, e, nadalje predstavnica službe za vanjsko djelovanje, nadalje predstavnik grupe AKP-a i predstavnik Europskog centra za upravljanje razvojnom politikom. Oni e, se bave raznim opcijama koje su moguće za budućnost sporazuma iz Kotonua. Najprije dajem riječ Vansonu, e, predstavniku glavne uprave DEFKO. Imate oko sedam minuta za svoje izlaganje. Mahnut ću vam kad vam vrijeme istekne. E, dobar dan, dame i gospodo. Drago mi je što imam priliku reći nekoliko riječi o budućem partnerstvu između Europske unije i zemalja AKP-a. A kao drugo, e, da vas mogu informirati o e, pogledima komisije na budućnost ovog partnerstva. Evropska unija i AKP ne počinju od nule. Mi imamo temelje i rezultate koje smo već postigli na koje nadograđujemo dalje i moram naglasiti koliko je naša suradnja sveobuhvatna nakon sporazuma iz Kotonua. koristi koje smo imali proteklih godina od ove suradnje temelje se na nekoliko faktora i sada je vrijeme da i na nekoliko pretpostavki, ali sada je vrijeme da e, razmislimo o tim rezultatima i pretpostavkama. I zato je ovo sada prilika za to e, jer se približavamo trenutku isteka sporazuma iz Kotonua. I tu imamo cijeli niz pitanja o kojima trebamo razmisliti i raspraviti, preispitati ih. E, time se bavi komisija u suradnji sa Europskom službom za vanjsko djelovanje. E, riječ je o cijelom nizu pitanja sve opcije i sva pitanja su otvorena e, s tim da naravno ne počinjemo od nule, moramo nadograđivati na ono što je već postignuto. Mnogi e, aspekti i mnoge opcije e, su sada na dnevnom redu, odnosno o njima trebamo razmisliti, e, trebamo vidjeti što nas, e, koji su izazovi pred nama, moramo e, razmisliti ne samo o tome gdje smo danas, nego i gdje ćemo biti za nekoliko godina, na primjer kad je reč o geopolitičkoj suradnji, kakvu suradnju želimo sa ovim zemljama, kako će se te zemlje razviti. Dakle, sve se to mora gledati u kontekstu nove agende 2000, za 2030. i održivih e, razvojnih ciljeva. U isto vrijeme postojeće partnerstvo je lako proširiti na temelju političkog dijaloga i trgovinske suradnje. E, Naravno da smo suočeni sa nekim zajedničkim globalnim izazovima i koji zahtijevaju globalnu suradnju. Dakle, imamo dosta toga za razmišljanje, o čemu trebamo razmisliti, moramo vidjeti kako će naše buduće e, partnerstvo izgledati, naši budući odnosi. Tu su naravno i važna pitanja sigurnosti, i moramo razmisliti pritom o ulozi svih dionika uključujući civilno društvo i privatni sektor. Ono što je također vrlo važno, barem sa stališta Europske unije, je pogledati najprije koji su naši interesi, što mi želimo od ovog partnerstva, to je važan i neophodan korak kako bismo vidjeli što ćemo razviti nakon isteka sporazume iz Kotonua. Naravno, e, postavlja se pitanje formata koju e, vrstu suradnje želimo imati sa susjednim zemljama kao što su na primjer sjevernoafričke zemlje ili drugim zemljama regije e, pri čemu naravno osim privatnog sektora i civilnog društva E, valja voditi računa i o drugim dionicima. Dakle, pitanje je kako ćemo surađivati, kako bismo bili u poziciji da vidimo što funkcionira, a što ne funkcionira i da vidimo što u budućnosti možemo razviti. Tu naravno postoji cijeli niz aspekata i varijanti suradnje i konačno imamo cijeli niz pitanja koji se tiču moguće arhitekture naše suradnje. Glavna karakteristika dosadašnje Dakle, tu postoji mnogo važnih elemenata. Podsjećam vas na jedan važan element, a to je pitanje da li e, ono što dogovorimo u buduće treba biti pravno obvezujuće ili ne. Evo, to, je, to su sva pitanja na kojima e, radimo i o kojima e, trebamo razgovarati. Dodao bih još nekoliko riječi o procesu, kad je riječ o našoj strani, o strani Europske unije, a e, gospodin Gomez će nas još e, izvijestiti o pogledima sa strane AKP-a. Dakle, mi smo proveli jednu evaluaciju e, onoga što je postignuto na temelju sporazuma iz Kotonua, to je naravno vrlo važno doista procijeniti kako naše partnerstvo funkcionira i mi smo tu evaluaciju pripremili i ona će biti objavljena e, ovoga proljeća. Još jedan e, dio posla koji je u toku je procjena učinaka, e, procjena svih pro i kontra argumenata. Naravno, dok evaluacija je orijentirana prema prošlosti, e, procjena učinka je naravno orijentirana prema budućnosti. E, ono što je trenutno u izradi trebalo bi biti predviđeno je da će e, da se usvaja ili ne u studenom ove godine. Ima i drugih elemenata cijelog ovog procesa. Naravno da će svi ove, sve ove procjene biti vrlo bitne za definiranje našeg budućeg partnerstva. Hvala lijepa što ste nam objasnili te procese koji se odvijaju u komisiji. Sada riječ e, dajem e, gospođi De Parenz. Hvala lijepa. E, mogu e, vam dati neke neka politička raz, razmatranja analize. Mi smo nedavno imali javne, javnu konsultaciju e, gdje su bili predstavnici i Europske unije i AKP-a, s tim da je naravno možda tu bila dominantna EU e strana, kao što su već rekli predsjednica i Vanson. E, sad trebamo razmotriti naše partnerstvo u širem kontekstu uzimajući obzir svijet i kako se cijeli svijet i, i globalnu razinu, globalni politički kontekst e, moramo pogledati dakle e, na koji način je taj kontekst evaluirao evoluirao. Vanson je govorio o univerzalnoj agendi, o održivim razvojnim ciljevima, to je naravno kontekst e, koji vrijedi za sve nas, međutim bitna su pritom pitanja borba protiv klimatskih promjena, demografska pitanja koja su naravno od velikog značaja i e, što može naše partnerstvo, e, kakav doprinos može dati i na koji način. E, mi trenutno razvijamo E, radimo i e, razmatramo i pitanja migracija više na regionalnoj e, razini postoje i druga partnerstva paralelna sa Kotonuom, to je partnerstvo sa Afrikom, ali također i partnerstva sa karipskim zemljama i možda manje izraženo, ali to je nešto što e, predstoji, to je partnerstvo sa e, pacifičkim zemljama. E, mi podržavamo sporazum, budući sporazum o slobodnoj trgovini na kojem se radi i postoji niz drugih procesa i e, stvari koje se procesa koji se trenutno odvijaju i razvijaju. Malo je lakše analizirati prošlost nego e, e, raditi projekcije za budućnost, ali mi moramo raditi projekcije za budućnost. sva ova pitanja koja sam nabrojala, demografska pitanja, klimatske promjene i tako dalje, to su sve naravno pitanja koja E, igraju važnu ulogu za našu budućnost. E, naravno da imamo mogućnost e, graditi dalje na onome što već imamo, ali i skupina zemalja AKP-a nam treba reći kamo oni žele ići i moramo razmisliti i o tome da li i druge zemlje možemo uključiti u to partnerstvo, a postoje i druge opcije. U svakom slučaju moramo razmisliti kako se to sve skupa E, jedno s drugim slaže i uklapa. E, u svakom slučaju je to vrlo kompleksan e, proces i kompleksna suradnja. Jedna druga tema kojom se trebamo pozabaviti nešto na što je, što je Vanson spomenuo, to je civilno društvo u svim smislovima te riječi koje naravno treba biti uključeno u naše partnerstvo, postaje sve jasnije i to su, to je, to su javne konsultacije pokazale da postoji, e, postoje zahtjevi iz civilnog društva koje traži da ga se uključi u naše partnerstvo i suradnju. Evo, toliko od mene, ja ću biti e, kratka, neću duljiti, e, sa zanimanjem očekujem e, izlaganja drugih panelista. Važno je kad pokušavamo oblikovati budućnost, da imamo pozitivan pogled na to da razmislimo što želimo učiniti, s kim to najbolje možemo učiniti, koji je najbolji način kako to možemo postići, a onda je sekundarno pitanje da li će sporazum biti pravno obvezujući ili ne. E, koje su prednosti i nedostaci jednog pravno obvezujućeg sporazuma za razliku od e, sporazuma koji ne bi bio pravno obvezujući e, koje bi implikacije bile članka 96 i tako dalje. Što vam mogu reći o članku 8 dijaloga je da smo e, učinili jednu detaljnu procjenu skupa sa predsjednicima e, izaslanstava, odnosno e, i ono što vam mogu reći je da su iskustva vrlo pozitivna i E, naša suradnja se razvija, sve više i više se bavimo globalnim pitanjima, ali imamo zajedničke interese, zajedničke teme. E, naši, naš dijalog je u sve većoj mjeri se bavi pitanjima koja se tiču e, tema koje zanimaju Europsku uniju, odnosno same Europske unije. Dakle, naš dijalog nije, međutim, dijalog o zemlji, nego dijalog sa zemljom. I konačno, kao što Vanson je naglasio, e, potrebu da definiramo koji su naši interesi, ne smijemo se sustezati, e, definirati i naglasiti koji su naši interesi i naravno postoje u, u AKP, postoji A i K i P i moramo vidjeti među odnose između tog A i K i P i AKP u cjelini. Hvala lijepa. Sad ćemo dobiti institucionalni input. Evo, pogled AKP-a. Kakve su diskuje unutar e, skupine AKP? <clears throat> Kako stvari izgledaju? Jer su se promijenile u posljednjih 30 godina. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Neću početi time kako se stvari odvijaju unutar AKP-a E, nego ću govoriti o interesima. E, trebamo gledati na zajedničke interese između AKP-a i Evropske unije u novom globalnom kontekstu. E, multipolarni svijet je drugačiji. U, mi smo izrasli iz sporazuma iz Georgetowna, iz pokreta nesvrstanih E, to je imao, imalo aspekte dviju dimenzija. bile su povezane sa novim ekonomskim e, poretkom. E, to je bio jedan problem. Proces globalizacije je počinjao. Morali smo biti značajnije koncentrirani na globalnu dimenziju moramo, morali smo gledati i na odnose između nas, između e, država članica AKP-a. Trebalo je upravljati e, e, odnosima iz Lomea koje je slijetio Kotonu. Elementi su bili trgovina i politički dijalog. Ova tri stupa sada gledamo u novom svjetlu Moramo uzeti u obzir e, globalnu dinamiku multipolarnog svijeta. Mm, mm, mm, moramo e, gledati kako ćemo pretvoriti AKP u globalnog e, igrača. Naravno, ne počinjemo od tabule raze možemo vidjeti gdje smo dali globalne doprinose. U trgovini su rezultati bili značajni. E, Najnovi e, podatak e, spašavanje razvojne runde u Dohi razvojni element se trebao odbaciti Ove generalizacije su e, izazov. Na je e, rezultirao u pozitivnim e, stvarima a mnogo toga smo postigli i u Baliju. Imamo posebni diferencijalni tretman u trkovini, doprinusi koje je dala AKP skupina Mm, e, naša baza je Ženeva. AKP skupina je igrala, odigrala važnu ulogu u svjetskoj trgovinskoj organizaciji. E, ključna komponenta je razvoj. Vjerujemo u naše odnose sa Europskom unijom Um, treba uh, uh, uskladati uh, pravila svjetske trgovinske organizacije sa razvojem trgovine. Trgovina je usko povezana s ulaganjem, to je jasno. U, u, time podupiremo stup trgovine. Usto imamo ono što proizlazi iz mm, FDA, iz Addis ABB E, to jest gledamo razvoj financiranja što je postala važna komponenta u, mehanizmu tehnološke facilitacije. E, Jan je to već naglasio u svojim e, nastupima. Sada ne gledamo trgovinu samo kao trgovinu primarnim robama. Trgovina nas može uvesti u globalni lanac i poboljšati e, kvalitetu naših proizvoda. Trgovina je postala instrument takvog poboljšanja. A odavle ću preskočiti e, na druge plus, pluseve e, sporazuma iz Kotonua. Mi smo ustanovili zajednički trgovinski odbor i to je sada E, se fokusiramo na našu najvažniju trgovinsku arenu, to je Europska unija. E, pa se možemo upuštati i u sistematski dijalog. Zajedničke institucije organi e, moraju biti uređeni u skladu sa tim razmišljanjem na zadnjem samitu e, smo rekli mi ćemo ostati ujedinjeni kao skupina mi ulazimo e, u skupini u, e, ulazimo u rasprave kao skupina 79 zemalja ulazimo u sporazume koji su pravno obvezujući snaga toga da je predvidivost možemo shvatiti naša prava i odgovornosti tu imamo jednu e, e, e, veliku razliku od partnerstva. Pravno obvezujući sporazum sa Briksom, to je labav sporazum. Ali već smo počeli pregovore sa Brazilom, Indijom i Kinom Zašto razlikujemo između AKP-a u, odnose sa Europom? E, mislimo da imamo dovoljno prostora i osnova za kritičku ocjenu. E, kritička ocjena, e, to moramo se boriti protiv siromaštva, a time, a to radimo pomoću trgovine, ne pomoću potpora i pomoći biti će eh, zemlje koje će trebati pomoć, ali naše zemlje sada mijenjaju svoj eh, ekonomski status. Mi želimo poboljšati naš ekonomski status. Gledamo na to eh, po dohodku po glavi stanovnika. Naravno da se razlikujemo ekološki, ekonomski, ali ne po dohodku po glavi stanovnika E, zemlje e, se e, ovi novi mehanizmi kako oni trebaju djelovati novi mehanizmi su popratne mjere na recimo na području šećera kad nam je Europa kad smo se spojili s vama govorili o, smanjenju cijene šećera, mi smo rekli ne. Na, našli smo popratne mjere koje su vrijedne milijune eura. Moramo očuvati konkurentnost industrije moramo diversificirati proizvodnju. Moramo imati i treću dimenziju. Trinidad, Tobago i neke druge zemlje će izaći iz šećera i imat će to socijalne implikacije i dislokaciju. To, tu moramo imati fleksibilnost. E, idem dalje od trgovine. Politički dijalog. Politički dijalog je važan za nas. Pristup e, e, jedni drugima moramo shvaćati jedni druge E, to e, je pocrtano e, u koaliciji ambicija u Parizu. Mm, John, Kerry isto mogao govoriti o AKP-u u uniji. Možemo u to unijeti Kinu i SAD i Južnu Afriku Stvar je u tome da tu imamo dinamične odnose koji su mogući u ovoj koaliciji. E, stoga e, imamo jednu bazu znanja. E, u političkom dijalogu to ne gledamo kao na neke lekcije iz ljudskih prava i dobrog upravljanja. To mora biti mehanizam za demokratizaciju Politički dijalog mora biti nešto što će nas poticati na suradnju u demokratskom upravljanju. Moramo u to unijeti i privatni sektor i civilne organizacije. Hvala vam lijepa na pažnji. Hvala. Vaš stav je, da održete e, odnos, da ga modernizirate sa Europskom unijom. Znam da, da ECDP e e, e, think tank je o tome razmišljao pa će za nas biti zanimljivo da čujemo vašu povijesnu perspektivu cijelog pitanja. Počeli smo s Lomeo sa tim mojim afričku strategiju e, stvari koje su se nadogradile. Imamo jednu vrlo bogatu strategiju. Možete nam to prikazati nekako. Hvala lijepa e, e, gospođo predsjednice. ECDPM je think tank. Imamo mogućnost da ne branimo institucionalne pozicije, a to je uvijek dobro. Počet ću time da kažem da smo uvijek bili čvrsto uvjereni u našoj organizaciji da je partnerstvo AKP EU eh, e eh, eh, najinovativnije partnerstvo, bar na papiru Pitanje se postavlja, a, to su postavili pitanje prijašnji e, govornici, da li je Kotonu još uvijek e, dovoljno jak za ove vremenske prilike, za promijenjeni kontekst u Europi i promijenjeni kontekst u zemljama AKP-a. Iz tog razloga E, smo mi napravili e, dubinsku političko-ekonomsku analizu. Pogledali smo stvarnost na terenu. E, da li su stvari onakve kakve jesu? Pogledali smo odnose sila, interese, poticaje iza ovog dugotrajnog partnerstva. Zašto to radimo? Zato što vjerujemo da e, i scenarije za budućnost e, možete izgraditi samo ako ste napravili domaću zadaću, to jest dubinsku ocjenu i e, političku ekonomsku analizu partnerstva. To je početna točka našeg rada. Na tome radimo više od godinu dana. Izvješće imate na web stranici, a uskoro ćete dobiti i tiskanu verziju. Nekoliko zaključaka. Prvi zaključak e, koji smo izvukli jeste da imamo e, malo političkog sile vučenja u partnerstvu. To možemo ilustrirati da tri prvobitna e, stupa partnera su malo ogoljena. To je malo otišlo na, u regionalne saveze i e, sjetite se lavalete tu nije bilo razine AKP-a jer ona, e, oni ne uključuju ni Sjevernu Afriku koja je tranzit e, za migrante ako želite se baviti sigurnošću. Trebalo je naći primjere kolektivnih akcija. Čuo sam primjer Kopa tu je bilo e, do neke mjere kolektivne akcije, ali ako to dubinski proanalizirate onda ćete vidjeti da neke skupine unutar AKP-a su igrale veću ulogu nego druge. E, e, tu imamo Bahame s jedne strane, a s druge strane Somaliju ili Nigeriju. One, ne, one u zajedničku poziciju u, u, do 2030. Tu se trebaju sklapati e, savezi zasnovani na interesima. To nije toliko očito u skupini o 79 zemalja, za razliku od EU-a sa 28 članica. Druga stvar je da e, osjećamo da taj e, sporazum nije koherentan E, sa onim što smo rekli u Lisabonskom sporazumu. E, on nastoji učiniti EU e dinamičnijom i koherentnijom političkom silom. Kako to možete učiniti ako imate Afričku uniju, AKP grupu, Savez afričkih zemalja i tako dalje? Mm, mm, poslije Kotonua AKP-a a, sporazum AKP EU nije poznat izvan e, Brisela. Kad odete iz Brisela AKP EU je nepoznat osim e, članova AKP-a. E, nacionalni dužnosnici, parlamentarci i tako dalje. Ako, ako pokucate na vrata ministarstva vanjskih poslova onda će reći AKP što je to? Ljudi se više vezuju na lokalne zajednice, lokalne saveze, a unutač Afričke unije čujemo glasove koji kažu Kotonu komplicira naš život, čini nam život teškim, ne možemo E, primjenjivati strategiju EU Afrika, e, na primjer. A treći element koji je proizašao iz naše studije Kotino je imao je niz jedinstvenih inovativnih elemenata, svi to znaju, ali ako pogledamo na praksu onda vidimo e, slabosti slaba ugovorna strana članka 96 i drugih članaka ne radi, ne funkcionira jer su se odnosi sila promijenili. E, ne možemo se pozivati na članak 96 e, e, danas protiv zemlje kao na primjer Burundi. Burundi to jednostavno ne sluša, kontekst se promijenio E, sudjelovanje e, aktera, njihov kotonu je bio jedinstveni aranžman, imamo fantastične članke, e, socioekonomski akteri će sudjelovati, ali što vidimo, vidimo da se prostor sužava za civilno društvo, za civilne organizacije. Duh Kotonua nije zaživio, nije riješio tu situaciju. Uh, unutar AKP-a uh, suradnja jug-jug uh, poslovni čovjek s Pacifika nije nužno zainteresiran za poslovanjem s Afrikom. O, njega zanima Azija, na primjer. Ova je analiza, trezvena analiza, ona nas osvješćuje i dobra je osnova za bolje sporazumene E, u kojem ćemo imati više stranaka, e, više građana, više dionika. E, tri kriterija treba imati u, na umu za buduće scenarije. Prvo je politička vrijednost partnerstva. S novim okvirom će se osnažiti politička vrijednost i otvoriti novi putevi za agendu 2020. 2030 Mm, zatim e, koherentnost Europske e, službe za vanjske djelovanje, što će biti s tim? Treći kriterij, institucionalna učinkovitost i e, rezultati, hoćemo li dobiti veću vrijednost za nas, naš novac, najveću korist od uloženog novca Neću ući u sve moguće scenarije, ali ću zaključiti sljedećim. Mislim da smo sada na raskrću Možemo razlikovati jasno između dvije, dva smjera. S jedne strane imamo one koji vide granice e, okvira AKP EU i svi ovdje u panelu vide te granice. Imamo tendencije da se zadrži e, okvir i e, e, da se ide na minimalnu reformulaciju. To se zasniva na strahu da će biti teško naći alternativni sporazum, e, naročito za pomoć za Afriku, naročito u kontekstu sadašnje financijske krize. Strah otvaranja Pandorine kutije, strah da će se narušiti interna interna koherentnost i da će e, biti manje e, snage za politički dijalog. Ne znamo da li je to slučaj ili ne. Na osnovi naše i drugih analiza niz ljudi e, kaže možda i mi vidimo ograničenja ovog okvira AKP EU iz Kotonua, ali otvorimo uh, Pandorinu kutiju, suočimo se sa stvarnim svijetom, uh, radimo na uh, sporazumu koji je podešen stvarnom svijetu, koji je učinkovitiji i koji će služiti svrsi bolje strategije, boljih aranžmana, boljih rezultata za sve zemlje i sve građane Afrike, Kariba i Pacifičke regije. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Hvala na analizi. Čuli smo drugčije gledište sa stajališta institucija. I čuli smo našu analizu stručnjaka. Prvo ću dati riječ Norbertu Noizeru koji je naš izvjestitelj i koji će izniti svoja prva razmišljenja i viđenja. Norberte. Hvala lijepa Linda. Hvala lijepa našim ekspertima i također našem tajništvu koje je e, u pripremi ovog sastanka odradilo veliki posao. E, dakle, postavljaju se pitanja, još nemamo, na koja još nemamo odgovore. E, mi smo došli do točke gdje međutim još dosta toga možemo pokrenuti. Dakle, imamo četiri opcije kako bi mogla izgledati budućnost suradnje sa AKP zemljama. E, jedna je mogućnost e, da ukinemo suradnju nakon isteka ugovora s Katona, druga mogućnost je da e, u buduće imamo suradnju sa regijama umjesto sa velikom AKP zajednicom. Treća mogućnost je jedan krovni sporazum, odnosno AKP kao krovna organizacija, e, a četvrta je mogućnost da sporazum ostane neizmjenjen, odnosno da nastavimo suradnju na tim osnovima. Ukupno mislim da je važno ustanoviti da e, sporazum iz Kotonova počiva na tri e, stupa E, jedna je razvojna pomoć, mislim da se to može smatrati uspjehom, e, trgovina se regionalizira i moramo e, voditi računa o činjenici da zemlje BRICS-a postaju sve važnije. Postoji mi smo u sporazumu s Kotonu stvorili e, pravnu, pravni temelj, međutim e, e, ono što pružaju članci 8, 96 i 97 još se premalo koristi. Uloga civilnog društva, prava LGBT osoba i tako dalje. To su sve teme e, gdje o kojima dalje trebamo e, raspravljati. Postavljaju se različita razna pitanja da li Europska unija svoju e, razvojnu politiku treba razlikovati E, između zemalja AKP-a i zemalja van AKP-a, što je sa Bangladešom, što je sa El Salvadorom, e, to je također zapravo kvazi karibska država. E, ovaj okvir koji je pružio sporazum iz Kotonua kolika, kolike, što je dodana vrijednost, odnosno e, što e, omogućuje sporazum o Skotonu, a što je bolje nego što bi bila regionalna suradnja van okvira AKP-a. mislim da bi nam svima trebalo biti važno zadržati sljedeće strukture. Najprije parlamentarna dimenzija ovog sporazuma je jedinstvena, ona omogućuje parlamentarni nadzor i doista je nešto uzorno osim toga uključivanje civilnog društva e, zemalja partnera mislim da je nešto što je vrlo važno ali e, e, na čemu se još može raditi odnosno što bi se još moglo proširiti i produbiti još samo nekoliko malih komentara suradnja E, između Europske unije i zemalja AKP-a e, treba se odvijati unutar jednog snažnog e, i pravno obvezujućeg okvira. Mislim da potpuno ukidanje sporazuma za nas ne bi trebalo dolaziti u obzir međutim naša, možemo razmisliti o tome na koji način suradnja može biti u buduće učinkovitija. Ne može se sve nastaviti ovako kako se do sada odvijalo i e, osobito članak 8 ne bi trebao biti mrtvo slovo na papiru, nego se treba i primjenjivati u praksi. E, moramo pogledati koji su problemi još neriješeni i potrebni su nam instrumenti koji se primjenjuju u slučaju nepridržavanja. E, mi trebamo e, podvrći provjeri programe koje financiramo iz naših fondova, na primjer iz e, Uzemnog fonda za Afriku. Dakle, tu moramo također postaviti pitanje gdje je tu demokratska kontrola i kako se može suradnja e, u buduće e, na još bolji kvalitetniji način oblikovati. Vjerujem da je dosadašnja suradnja između zemalja AKP-a i Europske unije e, predstavlja veliku šansu za ostvarivanje održivih razvojnih ciljeva. Upravo u e, globalnoj konkurenciji to je šansa da e, se zalažemo za europski sustav vrijednosti i e, da se da se radi na ostvarivanju europskih interesa e, u konkurenciji sa Kinom, SAD-om i tako dalje. Europska unija se sastoji od 28 zemalja članica koje su e, vrlo međusobno različite, a s druge strane imamo 79 zemalja AKP-a E, svidio mi se, svidjela, mi, se usporedba e, što se tiče ove suradnje sa e, jednom s jednom strukturom koju treba učiniti otpornom na, otpornom na sve izazove i eventualije koje se mogu dogoditi. Hvala lijepa. Da li netko želi uzeti riječ? E, prijavio se. Molim vas da i drugi kolege koji žele riječ e, daju znak. Mislim da ćemo nastaviti raspravu o tome najmanje do 16.30. Dakle, započinjemo sa gospodinom Štirom. Hvala, gospođo predsjednice. Govorit ću hrvatski. Molim vas da stavite svoje slušalice. bi se želio zahvaliti svim ovaj, govornicima. E, posebno gospodinu Laportu mislim da je otvorio niz e, zanimljivih e, pitanja koje su vrlo e, relevantni. Ja bih se e, fokusirao na parlamentarnu e, dimenziju našeg partnerstva između AKP-a i Europske unije. Činjenica jest da za našu parlamentarnu skupštinu u zadnje vrijeme dolazi do pitanja njenog položaja pa i relevantnost E, do te mjere e, da više nemamo praksu da države članice Europske unije koje drže predsjedništvo EU-a e više ne organiziraju parlamentarne skupštine. S druge strane već neko vrijeme imamo čak i sa AKP strane poteškoća u organizaciji E, naših e, e, parlamentarnih skupština. Nadamo se da na birou krajem ovog tjedna ćemo imati rješenje za sada nadolazeću ovaj, skupštinu u lipnju. međutim, da li to govori, da li je to samo jedan preslik općeg problema relevantnosti koje ste vi gospodin Laport govorili o ovom partnerstvu ili je to posebno istaknuto na ovoj parlamentarnoj dimenziji i što bi se tu moglo učiniti? Da li možda, i to sad pitam konkretno predstavnike i EAS-a i komisije, da li možda s europske strane bi bilo poželjno vidjeti načine e, većeg parlamentarnog nadzora na primjer pogotovo kada govorimo o idf e u a nije nužno e, čekati do budućnosti i, i budžetizacije idf e a možemo i prije toga kroz neke interinstitucionalne sporazume povećati parlamentarni nadzor. To bi bilo interesantno, to bi ojačalo ulogu ovog parlamenta, a vjerujem ukupno onda i parlamentarne dimenzije e, našeg partnerstva. Što se tiče pak AKP E, strane, pa onda i pitanje za gospodina Gomesa. Da li možda e, bi se moglo razmotriti i u okviru e, globalnog cilja za razvoj 16 koji traži inkluzivna, inkluzivna društva da na primjer u parlamentarnoj reprezentaciji država AKP-a bude veća reprezentacija i opozicije E, uglavnom je prilično ograničena e, reprezentacija opozicijskih stranaka u parlamentarnoj skupštini. Da li možemo naći institucionalna rješenja za povećati njihovu prisutnost i time dati veću i relevantnost ovoj parlamentarnoj dimenziji našeg e, partnerstva. Evo to su neka konkretna e, pitanja. E, kasnije bi još samo ovaj, oko evaluacije koje je gospodin Grimo spomenuo, rekao je na proljeće, proljeće počinje uskoro, a opet traje sve do, do kraja ovog semestra, jel imate možda konkretni termin kad će ta evaluacija biti biti objavljena i dostupna Europskom parlamentu. Hvala. Okay, thank you. Enrique sí, muchas gracias, Linda. Eh, y gracias a... Hvala, Linda. I hvala četvorici govornika koji su iznijeli svoju viziju o budućnosti, a također i viziju sadašnjih problema. I gospodin Grimo i gospođa De Peron su izrečito spomenuli činjenicu da je jedina opcija koju treba odbaciti opcija nula ili nulta opcija. Trebamo poći od pitanja kako poboljšati, integrirati učiniti obvezujućim ono što je sadržano sada u sporazumu iz Kotonua i to ugraditi u drugi kontekst i osim toga treba naglasiti to da se nulta opcija treba izbrisati i to je Prva od opcija koju je spomenuo gospodin Neuser, to je teoretski moguće, ali politički neprihvatljivo. Dakle, budući da to nije opcija, ta nulta opcija, onda je najvažnija polazna točka za promišljanje o budućnosti i jačanje političkog dijaloga. Mnogi su govorili o promijenjenim okolnostima, u novom kontekstu, a to u praksi znači da ono što je bilo uspješno prije 30 godina, neće više donositi rezultate u sljedećih 15 godina. Dakle, okolnosti su se promijenile, ne samo uslijed e, gospodarskih e, razvoja, klimatskih promjena, nego e, se promijenio i politički kontekst. S pravom. se spomenula izmjena različitih političkih opcija u Afričkoj uniji i također jačanje vanjske dimenzije Europske unije, zatim e, Lisabonski ugovor i druge regionalne grupacije, organizacije koje okupljaju zemlje sa različitim stupnjevima razvoja ili zemlje koje se prepoznaju u određenoj ideološkoj opciji i tako dalje. Mislim da to zahtjeva odgovarajuće promišljanje koje će se morati odigravati u idućih nekoliko godina o tome što će biti nakon Kotonua i trebamo vidjeti kako osigurati veću političku integriranost uz fleksibilnost što je teško i također uz veće sudjelovanje parlamenta i tu se nadovezujem na ono što je rekao Davor, a dodao bih i da razni akteri AKP-a mogu poduprijeti sve ono što je povezano sa demokratskim upravljanjem, sa praćenjem, obračunavanjem, funkcioniranjem, radom institucija. Treba ojačati politički dijalog, da, to je istina i moramo razmisliti i o samim instrumentima kojima se služimo za suradnju, a oni su raznoliki i raznovrsni potpora proračunu, različiti izvori sredstava koji se miješaju, zatim uzajamni fondovi. Zbog problema unutar Europske unije zaraje se drugi instrumenti za suradnju sa trećim zemljama i sa institucijama poput AKP-a i bilo bi korisno da institucije poput one koju predstavlja gospodin e, Laporte, da nam kažu ovo je donijelo rezultate, ovo samo djelomično ili u kojoj zemlji neki određeni instrument može biti od a u kojoj ne. I posljednje na kraju, kako možemo ojačati doprinose naročito zemalja Europske unije europskog gledišta. Da, znam da su neke zemlje članice pokazale zalaganje i imaju interese u pozitivnom smislu prema zemljama AKP-a, a druge zemlje nisu pristale uz taj instrument i taj proces. Dakle, mislim da bismo sljedeće četiri godine morali iskoristiti kako bismo svim zemljama članicama Europske unije poručili da je u interesu cijele Europske unije, dakle svih njenih zemalja članica, poraditi na onome što nije donijelo ploda, istaknuti pozitivne aspekte onoga što je učinjeno do sada i pripremiti se za drugačiji svijet. I na kraju, to bi bilo i četvrto pitanje, i tu se opet nadovezujem na gospodina Noizera, odnosno ako zadržimo sporazume koje smo imali do sada, koje inovacije bi mogle dovesti do drugčijeg sporazuma sa istim razinama obveza, sa istom ambicijom, e, sa istim preuzetim obvezama, koji će međutim na neki drugačiji način funkcionirati. Hvala gospodin Görens. Hvala gospođo predsjednice i ja bih htio zahvaliti govornicima koji su svi istakli vrlo jasno e, prioritete e, među e, glavnim ciljevima koje, vidimo u suradnji sa AKP-om jeste zdravlje, demokracija, demografske promjene. Možemo se više aktivirati na području planiranja obitelji Međutim, nešto što se tiče svih zemalja, moramo nastaviti e, e, razmatrati AKP u cijelosti. Moramo smanjiti nejednakosti koje koji odgovaraju cilju razvoja, e, održivog razvoja sve zemlje e, se moraju biti svjesne napretka na tom području naš zajednički cilj mora biti razvoj strategija u tom smislu moraju se razviti strategije e, kako bismo za, za e, deset godina mogli imati veliku konferenciju sa jedinstvenom formulom za sve E, trebamo eliminirati relikvije paternalizma iz sporazuma. E, željeli mi to ili ne, imamo tu jednu dozu paternalizma koja karakterizira odnose između EU-a i AKP zemalja. Neću ulaziti u detalje. Mi u Europskoj uniji osuđujemo sve e, što nam se ne čini demokratskim a zemlje AKP-a se nikad e, ne izražavaju o negativnim pojavama u europskim zemljama. To je tema po mojem saznanju e, koja e, uopće se ne razmatra u raspravama. Da li, da li netko iz AKP-a kritizira neku zemlju iz Evropske unije? Evo još nešto Europski fondovi, financiranje e, je dodatno financiranje e, proračunu Europske unije e, koji ima instrument za suradnju u razvoju Development Cooperation Instrument i, i tu imamo fond za to moramo također govoriti o sigurnosti naših partnera. Tu imamo dvije hipoteze ili e, će se e, razvojni fondovi budžetizirati ili ne. Ako se oni budžetiziraju, onda treba predvidjeti e, kada je to u proračunu da, treba imati dodatni e, novac e, s obzirom na 1% e, koje države trebaju, članice trebaju doprinijeti. 1%, ako to ostane 1%, manje od doprinosa fondu za razvoj onda će će e, države, e, e, države AKP-a dobiti manje novca. Prema tome to treba izbjeći. Također treba razviti, po mom mišljenju, zajedničku viziju. Mi smo, nalazimo se u svijetu koji karakterizira globalizacija i mnogostrukost aktera mi smo bipolarni, multipolarni i tu imamo e, jedan jedno područje koje treba e, istražiti. Mi smo, Evropska unija ima 28 članica. Imamo većinu u Ujedinjenim narodima. Mi smo moćan faktor koji e, ima veliku snagu na konferencijama ako nas ne dijele neke zemlje e, u razvoju ne koče. Moramo imati na umu zajedničke interese. Evropska unija e, e, podubire mnoge teze država AKP-a sve to me vodi do toga da ta kažem da zbog političkih razloga, e, e, zbog novih strateških disciplina e, koje su uslijedile nakon velikih konferencija 2015. Moramo tretirati AKP kao jedan blok, ako to oni žele, jer naravno mi smo u partnerstvu. To nas dovodi do zaključka da imamo ovdje jedan lijepi sporazum koji trebamo braniti. Moramo ga naravno prilagoditi novoj situaciji. O, o, o tome smo već dosta čuli. Moramo mnogo toga učiniti, ali moramo u prvom redu imati dobru strategiju. U prvom redu treba imati viziju i onda E, a i strategiju i one moraju ići ruku pod ruku moramo spriječiti svaku blokadu koja bi dovela u pitanje e, barem dio e, sporazuma moramo definirati naš teren moramo definirati našu viziju i tretirati AKP kao jednu cjelinu u suradnji koju ja e, nikada ne bih e, želio napustiti. Hvala lijepa e, svim govornicima koji su nam bacili jedno dobro svjetlo, naime osvjetlili ovu situaciju i dali mnogo zanimljivih informacija. Hvala. Hvala, Michel Rivali. Hvala, predsjednice. I htjela sam e, vam zahvaliti što ste organizirali e, ovu raspravu o budućnosti Kotonua. E, ja, ja, ja ću staviti sada svoj šešir AKP-a. Htjela sam podcrtati nešto što smo već čuli, a to je razmjerna E, parlamentarne rasprave. Za mene je to dodana vrijednost i to odgovara ovom prvom stupu, a to je politička vrijednost partnerstva. U trenutku kad imamo razmjenu, razmjenu raznih kultura koje mi imamo i to je pozitivna strana Kotonua. Kada govorimo o uključivanju civilnog društva, uvijek e, tražimo prisutnost e, nevladnih e, organizacija i lokalnih zajednica, ali nešto zaboravljamo. Trebamo uključiti i parlamentarca tih zemalja. Vrlo često parlamenti ne znaju kakovi su sporazumi postignuti ili sklopljeni između EU-a i vlade dotične zemlje. Prema tome, civilno društvo i parlamenti tih zemalja moraju sudjelovati. Govorimo mnogo o ekonomskim sporazumima, ali ne govorimo dovoljno o sporazum, o, e, suradnji. Daću vam dva primjera. Na razini e, pomoći E, tu radimo mnogo na području zdravlja, e, ali možemo e, uzeti poljoprivredu. Model poljoprivrede mora biti takav da države AKP-a postanu samostalne. Pogledajte situaciju u Europi, imamo rat poljoprivrednika kao rezultat liberalizma E, imamo e, razaranje malih e, gospodarstava. Tu poljoprivredu država AKP-a moramo razvijati. Jean-Louis Barlo je rekao, ako želimo pomoći tim zemljama, onda oni moraju imati pristup energetici, električnoj energiji E, politika komisija i parlamenta, Europskog parlamenta je takova da nemamo dovoljno projekata e, da kažemo mi smo elektrificirali e, zemlje AKP-a. Nemamo onu dinamiku koju bismo mogli imati. Mi, mi im dajemo modele velikih korporacija Međutim, e, sve to treba decentralizirati i te zemlje se moraju pridružiti razvoju. Moramo imati bolje uključenje svih aktera, moramo imati bolju suradnju na svim područjima, ne samo e, u ekonomiji. E, mi imamo zajedničke vrijednosti ova zajednička kultura koju imamo s našom poviješću i sve, sa svime što radimo, sve to treba bolje iskoristiti. Hvala lijepa. Moris Ponga, onda Boris Sveta. Hvala predsjednice. Biti ću kratak. E, zahvalio bih govornicima koji su nam dali mnogo informacija. Htio bih također reći da smo na početku početka razmišljanja a, o razdoblju nakon Kotonua. Mm, moramo mi e, moramo razmišljati i rekao bih e, analizirati sve e, postojeće opcije ne smijemo dovesti u pitanje e, napredak koji je postignut u okviru partnerstva koje traje već e, e, desetljećima. To su odnosi koji nam dozvoljavaju ili su nam dozvolili da se borimo protiv siromaštva u tim zemljama Također moramo imati na umu razvoj od 2000. E, godine kako naše buduće partnerstvo bi moglo bolje se suprotstaviti izazovima poput klimatskih promjena i e, migracijske krize. E, mi, mi surađujemo sa zemljama AKP-a na suzbijanju siromaštva i na području migracija. Kao što su regli kolege, trebamo i e, razmišljati o razvoju nakon Kotonua, moramo biti otvoreni i transparentni kako bi svi akteri mogli sudjelovati u tom procesu. Hvala lijepa još jednom na ovoj raspravi. Hvala lijepa. Pokon peta ima riječ. Hvala gospođo. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Ja, se želim zahvaliti našim govornicima. Evo samo ukratko kada je riječ o globalnim promjenama, napomenuli ste nešto o našem viđenju sporazume između Europske unije i AKP-a i o tome kako to možemo poboljšati s europske strane. To je pitanje relevantnosti. S obzirom na sve ove promjene, demografiju, klimatske promjene, politička kretanja i tako dalje. Dakle, želim naglasiti jedno. Sporazum iz Kotonua također naglašava važnost civilnog društva. Civilno društvo treba uključiti u politički proces, spomenuli ste Borundi, također će se uskoro održati izbori u Kongu, a jučer smo čuli i e, zaključke naše promatračke misije u Ugandi koje, su pozitivni sa nekim sadrškama. E, no, pitanje je kako možemo angažirati civilno društvo? Kako možemo i povećati taj angažman i kako e, možemo također uključiti civilno društvo s naše strane? Evo, ja imam još nekoliko komentara i sa svoje strane. Svi vi na različite načine čini mi se da kažete da je na neki način sporazum iz Kotonua bio sporazum o nasljeđu 20. stoljeća i o problemima tog stoljeća. On se razvio na temelju povijesti, rješavanju trgovinskih pitanja, pristupa tržištu i onda se to pretvorilo u partnerstvo zbog e, čvrstih veza između različitih zemalja. Dakle, zemlje su se okupile na temelju povijesti. Dakle, tu je nasježana neka povijest oko koje je nastala ta struktura. A pitanja kojima smo se bavili u to vrijeme bila su izgradnja kapaciteta, dovođenje demokracije u te zemlje, novo nastala neovisnost tih zemalja, a sada živimo u drugom svijetu, drugačijem svijetu, on nije nužno bolji svijet, ali trebamo sada sagledati stvari sa stajališta sadašnjosti ono što mi se čini da je potrebno jest jasnoća. Kad bih ja bila sada veleposlanica Afrike, neke afričke zemlje u Europskoj uniji, a Kristina je govorila o našim interesima, naravno da veleposlanici trebaju biti upoznati sa strateškim interesima Europske unije prema određenoj zemlji. Zato su oni tu da bi zastupali tu zemlju. No da vidimo koja je strategija za Afriku na stranicama komisije. Dakle, tu se ne spominje riječ pamuk, ne govori se o tome. Dakle, što god da mi razradimo trebamo uklopiti u jedan jedinstveni okvir kako ne bismo imali različite strategije. Tako da e, znamo tko što zastupa. Imamo Afrički parlament, imamo institucije, kako je to povezano sa drugim institucijama koje su se oslabile iz niza razloga i trebamo se bojati iskrenosti. Dakle, ako nešto nije uspješno, da to treba izmijeniti ili na neki drugi način e, osmisliti i ustrojiti. Dakle, Kotonu je proizvod povijesti i različitih događaja koji su se uslijedili u različito vrijeme, ali on nije jedna dosljedna slika ili prikaz naših odnosa sa zemljama AKP-a u različitim oblicima u smislu političkih veza, trgovinskih veza i tako dalje. Evo, čuli ste neke komentare, neka pitanja. Mnogi kolege su e, rekli da ne žele nultu opciju, da žele nešto. Dakle, hoćemo li započeti s vama, zato jer ste vi unijeli provokaciju u ovu raspravu, a govorite o ime institucija. Možda ćete zauzeti drugčija stajališta, budući da svi govorite o ime nekih institucija, ali evo, zanima me što vi mislite, smo li mi previše konzervativni, bojimo li se promjena? Hvala na ovoj zanimljivoj raspravi. Naravno da ne mogu odgovoriti na sve što je rečeno, za to bi mi trebalo možda jedno, dva ili tri saslušanja dodatno, ali osvrnut ću se na tri elementa koja su proizišla iz rasprave i počet ću od onoga što je rekla predsjednica, a to su spomenuli također i drugi govornici prije. Mislim da se suočavamo doista sa udvostručenjem napora, odnosno preklapajućim programima i to stvara zabunu i konfuziju na razini Europske unije jer nismo dosljedni, ali također to stvara zabunu i u Africi. Ako afričke zemlje ili Afrička unija žele surađivati sa Europskom unijom u vezi sa financiranjem instrumenta za mir u Africi, to mora proći kroz partnerstvo EU-AKP ili kroz razvojni fond. I to je anakronizam i to ne bi smjelo tako biti, nego bi trebao postojati instrument za izravno financiranje panafričkih organizacija koje su legitimirane zahvaljujući svojim članovima i to bi trebao biti više slučaj nego da to idem putem AKP-a. Žao mi je što to moram reći, ali tako jest. Dakle, trebalo bi imati jedan krovni aranžman gdje bi KP bio na najvišoj razini, a onda bi smo imali različite e, struje za Afriku, Karibe i Pacifik. No to ipak ne bi funkcioniralo, barem e, zato jer one ne bi imale legitimnost e, onih niže položenih regionalnih struktura. Dakle, krenimo onda od de facto dinamike u različitim eh, podregijama, regijama, eh, poradimo sa različitim eh, regionalnim ili gospodarskim zajednicama i na taj način ćemo biti dosljedniji. Onda da se osvrnem na druge napomene. Pravni i politički okvir. To je pozdravljeno kao jedna od jedinstvenih karakteristika Kotonua i slažem se na papiru, ne postoji je jedan drugi sporazum koji ima tako sjajan pravni okvir, ali kao što je predsjednica rekla, svijet se u mnogome promijenio i ne smijemo se više zavaravati da zemlje u Africi koje se lako mogu osloniti na desetak važnih partnera nego što je to Europa, da on e, će osjetiti naš utjecaj putem razvojne pomoći. To više ne djeluje, to je prošlost i to više nitko neće prihvaćati. I to je sve točnije ako uzmete određene afričke zemlje koje su svjesne činjenica da Europska unija sve češće primjenjuje dvostruka mjerila. Dakle, da Europska unija više nema tu moralnu nadmoć koju je imala u, prošlost, da nema kredibilitet i čak i uz jedan budući pravni okvir nekog sljedničkog e, sporazuma to isto više ne bi djelovalo. I u vezi parlamenta imate pravo, parlamenti imaju važnu ulogu u svim ovim aranžmanima, dakle imamo tu jednu složnu skupinu zemalja sa složnom skupinom parlamentarnih izaslanstava i to bi imalo E, više utjecaja. AKP je veliki, e, velika skupina. Prošlo je okupiti e, zemlje poput Bahadusa ili Bahama i njih onda usporediti sa zemljama poput Sahela ili drugih. Mi također postoji i skepticizam u vezi sa Europskom unijom i to je jedan od čimbenika koji predstavlja pravu prijetnju. Ja razumijem one koji kažu da ako otvorimo sada tu Pandorinu kutiju još ćemo više izgubiti u našem partnerstvu u Africi, ali one zemlje članice koje su skeptične su skeptične u vezi sa ovim partnerstvom koji se temelji u velike na pomoći. Kada bi to bilo političko partnerstvo, siguran sam da bi većina ili sve e, europske zemlje shvatile da je Afrika povoljan partner Europske unije za budućnost i to ne zbog nekih e, opasnosti, rizika poput migracije i tako dalje, nego to također stoji u gospodarskom kontekstu. Afrika je veliki partner Europske unije zbog e, blizine povijesti i tako dalje. No, odmaknimo se od partnerstava koja su pokretana razvojnom pomoći. Neke od članova ovih partnerstava su zemlje koje su bogatije od nekih zemalja članica Europske unije. To je sadašnja situacija i Zbog toga postoji taj skepticizam u vezi sa pruženjem daljne pomoći kroz ovaj sporazum o partnerstvu. Također, ljudi u tim zemljama kažu zašto podupirati skupinu zemalja koja nije spremna sama si pomoći. To je slabost koju prepoznaje također i glavni tajnik. Zemlje članice AKP-a nisu sposobne prikupiti financiranje za rad skupine u ovom trenutku i to treba riješiti ako želimo ojačati kredibilitet i ako želimo i da nas drugi partneri u svijetu ozbiljno shvate. Evo na tome ću stati. Okay, thank hvala lijepa. Riječ dajem gospodinu Gomezu. Hvala lijepa. E, e, mislim da Afriku ne možete smatrati nečim koherentnim. Ako pogledate sam zemljopis, postoji Arapska Afrika na sjeveru, Sahelska Afrika, ali postoji velika koherentnost unutar e, subsaharske Afrike i u povijesnom smislu i u geografskom smislu. E, ta koherentnost Eh, je, povezujete dio Afrike sa eh, AKP-om. Eh, kad je riječ o financijskoj održivosti, Evropska unija neće biti prva koja govori o tome da se zemlje AKP ne mogu same sebe financirati. E, dakle, mi živimo u jednom vrlo kompleksnom svijetu, vrlo kompleksnoj stvarnosti i nemojmo to pokušavati reducirati na simplističke e, komentare. Zašto ne bismo nastavljali sa suradnjom sa Bahamima e, zato što su različiti od Somalije? Naravno da su različite, ali e, to nije razlog da se ne nastavlja sa suradnjom. Ne trebamo osuđivati raznolikost. E, a što se tiče dupliciranja napora, svijet, cijeli svijet E, zbog globalizacije i tih e, fenomena kojih smo svjedoci, a to je da je svijet kompleksan i e, raznolik, dakle to je stvarnost u kojoj živimo, ali ono što nas drži na okupu, te dvije velike skupine zemalja su naše zajedničke vrijednosti. Ako se borimo protiv siromaštva, onda to siromaštvo trebamo povezati sa nejednakošću jer to je ono što nas razdvaja. Radi se o tome kako shvaćamo državu, kako shvaćamo vladavinu prava i što će biti e, što ako ne e, vladavina prava će biti temelj našeg daljnjeg rada, ali ako e, razgovaramo o strukturama koje E, je koje su rezultat e, kapitalističkog sustava e, mi se trebamo skupa suočiti sa time ne trebamo se dalje baviti razvojnom pomoći ali moramo i nastaviti razgovarati o financijskim tokovima iz razvijenih zemalja i nelegalnim tokovima e, financijskih sredstava. Moramo voditi računa o odljevu e, resursa i e, ilegalnim financijskim tokovima. To su velike teme na kojima trebamo skupa raditi. Mislim da nije korektno reći da članak 13 e, sporazuma iz Kotonua nije e, značajan doprinos raspravi o migracijskim pitanjima, ali moramo razmisliti o uvjetima e, za o uvjetima koje ćemo prihvatiti za eventualno vraćanje migranata. Dakle, potrebno je jedno bolje razumijevanje države kao takve i demokratskih procesa. E, u civilnim društvima sada imamo e, različite procese, sindikate i tako dalje i sve to moramo uzeti u obzir. U redu, hvala lijepa. Sada e, riječ dajem predstavniku komisije, a potom službe za vanjsko djelovanje. Izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjednice i želim zahvaliti prethodnim govornicima. Želim samo s vama podijeliti neka razmišljanja. o nekim procesima. E, danas e, se spominjala kontinentalna razina za razliku od razine AKP-a. Ono, po mom mišljenju velika većina pitanja kojima se bavimo kad je riječ o političkom dijalogu i suradnji događa se na razini država. Dakle, to je razina na kojoj se događa većina našeg djelovanja, dakle na razini suradnje među zemljama. E, ovaj ova suradnja na razini eh, AKP-a je pomalo teoretska. Dakle, razmišljamo o tome kako naše djelovanje, naše aktivnosti učiniti što učinkovitijima na razini eh, suradnje među zemljama. A pritom eh, AKP može biti okvir unutar kojeg možemo razviti našu suradnju. Dakle, ono što nam je potrebno za budućnost je E, taj okvir koji će omogućiti daljnu suradnju sa zemljama, odnosno među zemljama. Dakle, to je nešto što treba imati na umu kad je riječ o tim pitanjima. Drugi element e, koji e, razmatramo u unutar ove evaluacije je pitanje kamo odlazi novac. Naravno, partnerstvo znači da se E, da se Evropska unija nije fokusirala na u kojoj je e, možda trebala na Afriku. Ako pogledamo e, činjenice, ustanovit ćemo da je više od 90% novca do sada odlazilo u Afriku za različite programe. Dakle, to je naravno samo jedan aspekt naše suradnje, ali naravno novac je važan. Dakle, više od 90% novca odlazi u Afriku. Dakle, postavlja se pitanje da li je to ispravan fokus, e, da li tu nešto treba mijenjati. Ono što nam je potrebno je jedna rasprava koja se temelji na činjenicama e, kad razmišljamo o budućnosti i o budućem okviru naše suradnje morat ćemo se pozabaviti činjenicama. E, mislim da sada razgovaramo o tome da je to dobra stvar. E, dakle, moramo pogledati činjenice. A sada što se tiče procesa. E, kao prvo, e, javne konsultacije su vrlo važne. Mi ćemo, mi smo dobili više od sto odgovora. Mi smo također pokušali pokrenuti rasprave u zemljama partnerima, a ne samo u Europskoj eh, uniji. A druga stvar što se tiče vremenskih eh, planova, dakle mi koncem travnja, početkom svibnja planiramo eh, objaviti rezultate naše evaluacije. Hvala lijepa. Kristin, da li imaš nešto dodati, ali molim te budi jako brze, nemamo više previše vremena. Hvala lijepa. Što se tiče E, interesa Europske unije. Mi smo pokušali organizirati cijeli niz e, okruglih stolova gdje smo pokušali razgovarati o tim pitanjima kako bi se iskristalizirali upravo i definirali interesi Europske unije i naših zemalja članica. Uloga parlamenta je naravno vrlo važna u ovom kontekstu, ali također tako isto je tako važna i uloga privatnog sektora što su njihovi interesi e, što oni očekuju od okvira koje imamo sada odnosno e, što očekuju u buduće jer oni moraju biti dio ovih nastojanja da se ostvare e, održivi ciljevi razvoja naravno kad gledamo buduće partnerstve moramo E, razmišljati koji je najbolji način, kako na najbolji način možemo postići te postavljene ciljeve. Norbert, da li ti želiš nešto dodati? Želim samo reći, e, želim zahvaliti našim ekspertima. Mislim, moram naravno uskoro surađivati sa našim izvjestiteljima u Sjeni E, mislim da imamo pred sobom dosta posla za vrlo malo vremena, tako da e, moramo početi sa radom što prije. Hvala lijepa. E, naši izvjestitelji u sjeni su nazočni, oni su slušali ovu raspravu. E, naravno pred nama je dosta razmišljanja i dosta posla. Hvala vam svima na vašem doprinosu našem, na našoj današnjoj raspravi. Hvala lijepa. Okay, colleagues, if those who are leaving can do so quietly, because we have another important item now, which is the EU Trust Fund for Africa. U redu, hvala lijepa. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Ako izlazite iz dvorane, molim vas učinite to tiho one koji razgovaraju molim da izađu iz dvorane i da nastave sve razgovore vani. Ovo po drugi puta sada razgovaramo o, o o ovoj temi riječ dajem e, kolegi Ignaciju Korao. Borba protiv korupcije i daljnje mjere u vezi s rezultatima odbora Krim. So Ignacio, we changed the agenda yesterday.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 Znači sada sada smo sa popisom sigurnih, sada smo na točki 20 utvrđivanje zajedničkog popisa EU eh, EU-a sigurnih zemalja porijekla za potrebe zajedničkog postupanja za priznavanje do međunarodne zaštite. Eh, Ignaciju Imašeć. Hvala lijepa. U redu. znači uzajamni fond za Afriku na sastancu u Valeti. E, taj je fond osnovan. Radi se o razvojnom mehanizmu koji okuplja sredstva različitih donatora e, kao odgovor na nestabilnost u afričkim regijama E, i e, nadamo se da ćemo time skupiti dodatni sredstva kako bismo se borili protiv uzroka migracija. Procijenjeni proračun je 1,8 milijardi eura od strane Europske unije. E, predviđeno je da svoje doprinose daju zemlje članice E, taj uzajamni fond ima pred prioriteta e, a sve kako bi se prevenirala e, ilegalna migracija. Tekst koji mi predlažemo pozdravlja ulogu civilnog društva i potiče zemlje članice da e, ispune svoje obaveze odnosno e, ispune obećanja koje su dale u vezi sa davanjem sredstava u taj fond osobito se naglašava hitna potreba da se sredstva upotrebljavaju na prikladan način. E, i a sredstva iz e, fondova za razvoj trebaju biti upotrebljena strogo u onu svrhu na koju su namijenjena troškovi kontrole na granicama e, i slično e, trebaju se pokrivati iz drugih troškova, a sredstva iz ovog uzajemnog fonda e, su namijenjena isključivo za suzbijanje uzroka ilegalnih migracija. Dakle, radi se o stvaranju, na primjer, novih radnih mjesta, osobito za mlade ljude, jačanju e, ravnopravnosti između spolova i poboljšanja kvalitete života lokalnog stanovništva. E, valja naglasiti pritom ulogu lokalnih tijela vlasti, civilnog društva i nevladnih organizacija. Njihova je uloga ključna i bitno je e, postići direktno uključivanje e, svih ovih dionika. Naravno da se ova sredstva ne smiju upotrebiti za financiranje vojnih troškova na bilo koji način. I konačno E, pozivaju se zemlje članice da daju svoj doprinos ovom fondu e, a iznad svega da dakle e, ispune svoje obaveze i održe svoje obećanja postoje drugi aspekti koje smatramo važnima kao na primjer da ovaj uzajamni fond ne bi trebao davati E, novac e, u fondove UN-a e, jer bi to bilo protivno onome šta su njegovi ciljevi. Mi tražimo da nam svi dionici pošalju svoje prijedloge i zahtjeve i ideje E, naravno, važno je e, spomenuti da se svi klubovi zastupnika i sve političke obitelji slažu u e, tome koji su ciljevi i smisao postojanja ovog uzajemnog fonda za Afriku. Hvala lijepa podsjećam e, kolege da u ovome surađujemo sa odborom za proračun. U redu, e, izvjestitelji u sjeni e, su na mom popisu, ne znam da li je gospodin Venta tu, ne znam, u ime kluba zastupnika SID će riječ dobiti Norbert, Šarl u ime kluba zastupnika Alde i Hedi i Marina Albiol Guzman. Gospodine Venta, izvolite imate riječ. Kao izvjestitelj u Sjeni zahvaljujem gospodinu Korau na njegovu radu na ovom izvješću. To je važna tema. Važna tema i za naš klub zastupnika imamo potrebu većeg uključenja država članica koje moraju ispuniti svoje obveze u e, uzajamnom fondu i isto tako na ocjenjivanju razvoja. E, to nam to će Europskoj uniji omogućiti da brzo djeluje u sadašnjoj situaciji. Ali to ne može nadomjestiti e, učinkovito upravljanje granicama E, moramo naravno e, ukloniti e, korijenski uzrok migracija. Naše zemlje partnere moraju s nama surađivati po pitanjima migracije. Moraju pokazati i političku volju. Mm, to mora biti vezano na učinkovite politike vraćanja ilegalnih migranata. moramo imati učinkovit postup identifikacije i e, korištenja proizvoda u ovom fondu. Moramo spomenuti e, i veći pritisak za učinkovitije politike ponovnog puštanja i reintegracije ljudi koji se vraćaju. A isto tako iskorjenjavanje radikalizacije. Norman Noiser ima riječ. Ja govorim u, ime odbora gdje mora još glasati. On se zahvaljuje izvjestitelju za vrlo dobro strukturiran izvještaj. izvješće e, sadržava sve to točke koje su važne za naš klub. E, to bi i sama Anilize bila rekla. Prostite, imali smo glasanje u afetu, evo, vodimo dvostruk život. Možemo, evo, dođite do daha, čućemo nekog drugog. Adelušal? Onda će nam se obratiti Gizani. Mislim da je izvjestitelj rekao ono najvažnije Pitanje koje se ja postavljam e, jesu koje su ambicije Europske unije. Izvjestitelj je rekao da je e, e, komisija dala na razbolaganje 1,8 milijardi i da usto imamo još 1,8 milijardi eura. Gotovo je legendarno da su doprinosi država članica vrlo mali mm, mm, mm ono što su države e, članice dale do, sada je manje od 10% od onog što je obađeno. Ako, imamo, e, e, ako želimo imati 3,6 milijardi eura, onda znači da komisija to želi posvetiti rješavanju ovog problema. Ako komisija ima polovicu, hoće li ona promijeniti svoju strategiju? hoće li smanjiti svoje ambicije i e, hoće li e, utjecaj na tog stvari hoće li ona moći poboljšati e, sigurnosti da li je to pitanje biti ili ne biti ili je to samo pitanje davanja 50% resursa za ovaj problem. Države članice, po mom mišljenju, E, e, e, vrlo skromne u svojim doprinosima. Evo, vidjet ćemo odgovore na ovo. Ani, jesi li se oporavio? Mm, u redu. Nadalje ovdje spada zahtjev koje je spomenuto u izvještaju da države članice kažu da da one doprinose 0,7% BDP-a e, ovim fondovima. E, e, izvjestitelj Ignacio je rekao da novac iz uzajamnog fonda se mora koristiti samo za razvoj, a ne za osiguranje granica mora to ići na obrazovanje, naročito obrazovanje mladih ljudi i žena. E, sredstva uzajemnog fonda e, e, ne smiju se koristiti tako da najmanje razvijene zemlje budu zakinute u svojim pravima E, e, moramo e, također napraviti ono što je spomenute. Moramo pojačati pritisak. Vrlo dobro izvješće. Ja bih ipak naglasio neke amandmane E, moramo biti pa, e, jako oprezni sa autoritarnim režimima poput Eritreje. Moramo uključiti nevladine organizacije i tako dalje. E, moramo imati i održivost uzajemnih fonova. Oni moraju biti komplementarni, koristiti se naime komplementarno. Komunikacija između komisije i država članica E, mora biti poboljšana. Upravo o tome se radi e, u izvještaju. Ne možemo imati situaciju da e, države članice mnogo obećavaju, govore o solidarnosti sa Afrikom, a onda postavljaju doprinose u pitanje. 81 milijarda je obećana i to onda treba i isplatiti. One moraju dati taj minimalni doprinos. E, sve drugo je neugodno i protivi se situaciji. E, mi raspodjeljujemo sredstva, a mi, mi ne možemo e, zaista raspodjeljivati sredstva. Mi samo možemo komentirati kao parlament. Hvala Hedi. Hvala lijepa. I ja bih htjela zahvaliti Ignaciju na e, nacrtu izvješća. Mislim da upozorava dovoljno na rizike korištenja e, uzajamnog fonda na način da se on ne koristi za stvarne potrebe razvoja. Mi ne smijemo to prihvatiti. E, ne, smijemo e, dozvoliti da se to bavi samo ilegalnim migracijama. Moramo se baviti uzrocima migracija, a, a to je nerazvijenost, siromaštvo, e, situacije u kojoj ljudi ne mogu živjeti u dostojanstvu. mislim da je e, spomenuto dovoljno stvari u ovom e, izvješću. E, razvojni fond se ne smije e, koristiti za e, probleme poput migracije i drugim stvarima koje nisu povezane s razvojem. Sve je to vrlo dobro razrađeno u tekstu. Kao i Arne vjerujem da je važno da naglasimo potrebu E, doprinosa od 0,7% e, BDP-a e, uzajamnom fondu. Sviđa mi se naglasak na najmanje razvijenim zemljama. Imamo ih mnogo u subsaharskoj Africi moramo osigurati da bude uključeno i civilno društvo u korištenju ovih e, fondova, naročito žene i druge ranjive skupine. I u svim aktivnostima treba spominjati ljudska prava. E, važno je također spomenuti, kao što je to učinio Ignacio, e, transparentnost i političke elemente. E, previše se često spominje da financiranje razvoja ne treba koristiti za sigurnosne svrhe i troškovi koji proizlaze iz sigurnosti i migracija. Ali to je samo evo urednička opaska. Marina Albiol Kufman ima riječ. Mislim da nije tajna mm, da za nas za GUE da smo mi e, protiv zatvaranja granica. Kad govorimo o fondovima, to treba također spomenuti. E, ne smijemo stvarati ove prepreke za migracije. To je prljav posao Europske unije sprečavanje dolaska migranata u Europu. Ako se taj fond koristi za te svrhe, onda je to krivo. U ovom odboru to moramo jasno reći. Mi smo jako kritični u tom pogledu. Moramo osigurati da se ovaj fond koristi za razvoj, za poboljšanje životnih uvjeta, a ne za kontrolu granica. E, želimo zahvaliti e, izvjestitelju gospodinu Korao. E, naročito zbog toga što to tako izračito govori o, tome zašto se ovi fondovi ne smiju koristiti. Ova cifra od 0,7% je također vrlo važna. Mi dijelimo i mišljenje da proračun Europske unije se ne smije e, koristiti za nikakve vojne operacije ili obranu. mi, smo, mi ćemo dati konkretne amandmane. Pocrtavamo važnost e, zdravstvenih e, službi. Ali to sve treba biti javno. To se mora raditi za javno dobro. E, odgovornost ne može pasti samo na e, civilne organizacije e, već na državna tijela kad govorimo o uzrocima irregularne migracije nema uzroka ljudi bježe iz svojih zemalja zbog gladi siromaštva zbog rata a mi onda odlučemo da li je to regularno ili iregularno. To je ova dvojnost koju je stvorila Evropska unija. Nadamo se da će to naši amandmani poslužiti poboljšanju teksta. E, u cijelosti se zapravo slažemo sa tekstom. E, hvala što ste postavili. E, postavimo sljedeću sljedeće pitanje. Ako države članice e, e, ne budu doprinosile e, fondu, onda ga ne trebamo. Imamo iskoristiti, komisija nam je rekla da će ona koristiti fond po općim e, pravilima Europske unije. Zašto trebamo ići e, kroz uzajamne fondove? E, države članice neće povećati svoje doprinose. Mogli bismo si ušparati te uzajamne fondove. Imam pitanje za Ignacija mm, nisam još sve e, pročitala. E, korijenski uzroci migracija. Što je s mladim ljudima? E, Jedan od problema koji se stalno javljaju jeste pomanjkanje radnih mjesta za mlade ljude. Beznadnost u tim zemljama. U mom području smo imali mnogo nezaposlenih smo pa smo onda proveli razne e, projekte doškolavanja, obrazovanja i tako dalje. Možda bismo i to mogli unijeti. E, da ću riječ komisije, onda tebi. E, imamo li nekoga od komisije? Molim da se predstavite. Mm, vi ste iz izvolite. Ja sam Dor, eh, Hanna Kola, ja sam iz Defkoa i eh, predstavljam EU u eh, Afričkoj uniji. reći ću nešto o općim primjedbama. Mm, mm, fond je lansiran u ožujku 2015 nakon tri mjeseca 350 e, milijuna u projektima e, o tome je odlučeno otpornost, razvoj, mm, gradnja otpornosti. Ti projekti će se primjenjivati na najranjivije skupine u najranjivim zemljama Afrike E, uzajemni fond je e, omogućio prikupljanje sredstava e, govorimo i o doprinosama zemalja članica 25 država članica su se su potpisale uzajemni fond u studenom 2015. pokazale su politički angažman i predanost ovim fondovima. E, I govorit ću i kasnije o drugim uzajemnim fondovima. E, Uzajemni fond će se baviti e, korijenskim uzrocima migracije. Imamo četiri ključna cilja. Ekonomski razvoj, to je prvi E, upravljanje migracijama je drugo, treće upravljanje, a četvrto je otpornost, resilience, e, to su osnovne službe i sigurnost hrane. Uzajamni fond kao instrument je fleksibilan instrument. Ako gledamo Bekiju e, uzajamni fond koji je jedini postojeći uzajamni fond koji je e, ustanovljen sredinom 2014. krajem e, te godine e, smo imali 36 milijuna eura u projektima, a kasnije, malo kasnije 72 milijuna eura. 13 tisuća poljoprivrednika su se okoristili fondom i to vrlo ranjivih poljoprivrednika. Zdravstvene službe su se time okoristile, cijepljenje je poboljšano i tako dalje. Uzajamni fondovi nisu samo relevantni kao instrumenti provedbe. E, mora se reći da je financiranje e, e, u velike poboljšano Ako pogledamo što se dogodilo sa Bekom, um, uspjeh e, uzajamnog e, fonda e, upravo poziva dalje doprinose i sudjelovanje u ovom mehanizmu. Zabrinuto za najmanje razvijene zemlje. Evropska unija je predana da pomaže najmanje razvijenim zemljama to bi e, uključilo uzemne fondove i druge e, postojeće instrumente i operacije. Što se tiče uloge civilnog društva i nevladinih organizacija, Evropska unija e, će koristiti uzemne fondove i niz partnera, civilno društvo, nevladene organizacije, agencije Zbog e, važnosti civilnog društva e, mi sada imamo niz e, sastanaka na kojima se razmjenjuju iskustva i informacije. Što se tiče transparentnosti i postizanja ciljeva fonda, mi ćemo pratiti provedbu po svakom instrumentu Mm, recimo DCA i EDF instrument. Mi ćemo izvještavati o svim rezultatima kroz pokazatelje, e, rezultati po programu i rezultatu te po instrumentu. Što se tiče koherentnosti politike, Slažemo se da je ovaj dijalog sa zemljama od vitalne važnosti. E, to će biti uključeno u naš dijalog s partnerskim zemljama. Mm, e, I, mm, isto će tako u tome sudjelovati razna upravljačka tijela, upravna tijela e, fonda. Mm, I na kraju nešto vrlo kratko o ciljevima i follow-upu. Uzajamni fond je tek počeo e, radom. E, mi smo e, predani tome da parlamentu godišnje podastiremo izvješća o tome kako fond funkcionira i koje rezultate proizvodi stalno ćemo pratiti e, rezultate, evaluaciju i reviziju. Dakle, to je odgovoran instrument i učinkovit instrument. Hvala lijepa. Imam samo još jedno pitanje, ako dopuštate. Što radite sa uzajamnim fondovima, a da niste mogli učiniti običnim instrumentima? Zato jer se ljudi pitaju zašto posebni fondovi uz normalne fondove. Pa postoje više struke dodane vrijednosti uzajamnih fondova. Dakle, prva je brzina reakcije. E, ja sam e, navela primjer Beko, dakle, sredstva se uplaćuju u fond i onda odluke o provedbi mogu se donijeti vrlo brzo zbog ustroja samog fonda. Drugo, to nam omogućuje prikupljanje sredstava iz viših izvora i to ne samo od e, zemalja članica, nego i Također možemo koristiti instrumente koje možemo zajednički koristiti, možemo ih e, upregnuti u postizanje više ciljeva. I još jedna dodana vrijednost je reagiranje na relevantne aktualne krize. Naime, jedan od razloga zašto je osnovan e, uzajamni fond je potrebna da se reagira na akcijski plan i na zahtjeve određene političke krize i to nam omogućuje uzajamni fond. Ne samo time da pridonosimo ciljevima uzajamnog fonda, nego i ciljevima akcijskog plana, a to je upravo sredstvo kojim, kojim to činimo. No, dobro. Nećemo sada ulaziti u te rasprave, Vinjacio. Hvala. E, hvala svim kolegama na njihovim doprinosima raspravi. Više i manje se slažem sa svime onime što ste rekli. Mnogo od toga je već ugrađeno u izvješće. I Kao odbor za razvoj mi moramo usvojiti čvrst stav kojim se e, brane razvojne politike u tim zemljama. I to ne smije biti u druge svrhe koje ste drugi spomenuli, što je povezano sa pitanjem sigurnosti ili nadzora granica, a to izlazi izvan okvira nadležnosti ovog odbora. Ja se slažem s što su rekli predstavni socijalista i također sadašnje sa gospodinom Vendom ako budemo dobro koristili ovaj fond za poticanje razvoja, veća sigurnost će biti posljedica toga, ali ovaj fond ne smije biti ismjeren, usmjeren izravno u to. I slažem se sa Šarlom koji je pozvao komisiju da se snažnije obrati zemljama članicama i pozove ih na sudjelovanje jer inače nećemo govoriti o 3,6 milijardi nego 1,8 milijardi, a zemlje članice ne čine ništa. Ja sam rekao na početku da su sramežljive, ali možemo se i manje diplomatski izražavati možda i u konačnom tekstu. Slažem se sa onime što je rekla Marina o tome koliko je važno zadržati se na pitanjima razvoja, a ne ulaziti u druga područja poput eksternalizacije europskih eh, granica za obavljanje prevaljivih poslova. To treba izbjegavati u budućnosti. Evo, Veselim se radu sa svima vama i nadam se da ćemo uspjeti na taj način zauzeti čvrsto stajalište i podastiti ga odboru. Rok za olaganje amandmana je 29. ožujka u podne, a glasovat ćemo 24. svibnja. Hvala Injacio, dosta kasnimo. Ja sam e, dopustila da se produlji rasprava o prethodnoj točki dnevnog reda. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, to 21. To je protiv korupcije, dakle odbor Krim koji je osnovan od 2012. dakle za borbu protiv korupcije i pranja novca, rezolucija je usvojena u rujnu 2013. godine i sada je izvješće u odboru LIBE. Mi smo odlučili izraditi mišljenje o izvješću LIBE zato jer su korupcija i pranje novca značajna prepreka razvoju. Znamo da to crpi e, sredstva za razvoj. Evo, Injacio je također naš izvjestitelj o ovome pitanju i predajem mu odmah riječ. Mm, to je moj dan danas. Nakon godine i pol, evo, sve se svelo na jedan dan. U redu. Zaprimili smo izvješće odbora Live, imamo mišljenje o borbi protiv korupcije i dalje mjerama u vezi s rezolucijom odbora Krime. Ja sam također izvjestitelj u Sijeni e, izvješća odbora Libe. Dakle, mi smo izradili mišljenje koje se temelji na četiri makropodručja za koja smatramo da trebaju biti u žarištu svake politike koju Europska unija provodi u zemljama u razvoju. Čvrsto vjerujemo da u pregovaranju o politikama za potporu i pomoć tim zemljama Europska unija treba dati prioritet pitanju suradnje u borbi protiv organiziranog kriminaliteta, podmićivanja i pranja novca. Neke od tih zamisli proizlaze iz niza saslušanja i sastanaka sa talijanskim državnim odvjetnicima i sucima koji se bave mafijom i transnacionalnim organiziranim kriminalitetom. Ja sam prisustvovao s tim sastancima s kolegicom Eli Schlein koja je ovdje. Ono što sam spomenuo, dakle, ta četiri područja, Prvo je učinkovita i pouzdana razmjena informacija između tužitelja i sudaca u trećim zemljama i to je temelj za borbu protiv međunarodnog organiziranog kriminaliteta. Nažalost, protokoli za razmjenu informacija koji bi trebali biti obvezujući, odnosno Europol i Eurojust, nisu do sada bili dovoljni. Trebamo povećati sredstva za jačanje istražnih e, i pravosudnih vlasti u trećim zemljama, izvoziti najbolje prakse i znanja, a istovremeno trebamo jačati i jamstva i prava građana. Nadalje trebamo ulagati u teritorijalne mreže, suradnje istražnih i pravosudnih tijela zemalja koje se nalaze u istoj regiji. Na taj način, unatoč ograničenjima, iskustvo Europola i Eurojusta i Europske pravosudne mreže moglo bi se iskoristiti u partnerskim zemljama i treba ga staviti također na raspolaganje trećim zemljama. Drugo područje je odgovarajuća provedba Europske, e, konvencije UN-a o transnacionalnom međunarodnom kriminalitetu. Mnoge zemlje su pristupile konvenciji UN-a, no do sada je ne primjenjuju na odgovarajući način i to je ogromna prepreka u učinkovitoj borbi protiv tog kriminala. Suradnju često sprječavaju različite e, različiti pravni okviri, a e, UN-ova konvencija je osnova za približavanje tih sustava. Europska unija treba unijeti velike napore u pregovore sa trećim zemljama kako bi e, poboljšala e, prijenos u zakonodavni okvir i provedbu ove konvencije kako bi se jačala borba protiv korupcije i pranja novca. Treće područje. Mi kao Europska unija moramo snažno nastupiti u raspravi o globalnoj politici protiv droga. Brojne zemlje u razvoju su zemlje porijekla ili provoza različitih droga. Europska unija treba pregovarati s tim zemljama kako bi ojačala suradnju između policijskih snaga, a istovremeno treba ući u globalnu raspravu o drogama, naročito o takozvanim lakim drogama u svjetlu neučinkovitosti sadašnjih međunarodnih politika za borbu protiv droga, trebamo razmotriti druge mogućnosti kojima ćemo odvojiti kriminalne organizacije od krijumčarenja droga. UN treba zauzeti i pragmatični znanstveni pristup, on nije ideološki i sama Europska komisija u odgovoru na e, moje pitanje koje sam uputio preko odbora Libe na jednom sastanku rekla je da Europski parlament treba zauzeti stajalište o e, pitanju kanabisa i lakih droga. Ne mogu naći koje četvrto zatim otimačene zemlje i spekulacija s prehrambenim e, namirnicama. Ljudi trebaju odlučivati o vlastitim sustavima poljoprivrede i prehrane i to je dobro rješenje za suzbijanje kriminaliteta koji uzrokuje bijes i siromaštvo. Međunarodna zajednica se treba aktivno suprotstaviti špekulaciji prehrambenim namirnicama jer to ugrožava poljoprivredne sustave i dovodi do otimačene zemlje od strane velikih multinacionalnih e, korporacija. E, tu treba povesti računa i o učinku svega na male proizvođače. Evo, to je struktura samog izvješća, a sada e, ću rado čuti mišljenje kolega. Da, znate kako postaviti kontroverzno pitanje. Naravno, riječ je o legalizaciji lakih droga. Ja govorim o počinjanju rasprave u parlamentu, dakle ne o poduzimanju mjera. Dakle, to bi imalo učinka na organizirani kriminalitet koji ima velike dobiti od toga. Da, čućemo što će kolege reći, ali znam iz prošlosti da je to vrlo kontroverzno pitanje. Prvi se javio gospodin Venta u ime Pučana, a onda Eli Šlajn u ime socijalista. E, hvala u ime Pučana i e, izvjestitelja u sjeni gospodina Elijasa Demere. Želim zahvaliti izvjestitelju na njegovom radu. Uglavnom se slažemo sa pozivom izvjestitelja da se uspostavi boja koordinacije i suradnja između relevantnih aktera i instrumenata na svim razinama. Borba protiv organiziranog kriminaliteta doista mora biti sveobuhvatna i reagirati na prekograničnu prirodu kriminaliteta. Naš e, će klub e, uložiti amandmane kako bi se stavio veći naglasak na e, snažan učinak korupcije u zemljama u razvoju. Također želimo istaknuti i E, važnost e, cilja broj 16 koji daje zemljama u razvoju mandat za učinkovitiju borbu protiv legalnih financijskih tokova, korupcije i e, krijumčarenja i trgovanja i također poziva na poboljšanje upravljanja u javnim, upravama, u javnim ustanovama u tim zemljama. Također transparentnost i odgovornost trebaju biti glavna načela koja, kojima će se voditi Europa u svojem vanjskom djelovanju u tom području. Hvala gospodinu Korau i hvala na njegovoj spremnosti na suradnju. Hvala Eli Schlein. Hvala gospođo predsjednice i naravno želim zahvaliti Injaciju, doista mi je drago. Mislim da je važno da Libe e, uvaži ono što Deve ima za reći kada je riječ o organiziranom kriminalitetu i korupciji koji su prekogranične pojave kao što je ispravno naglasio i Injacio i protiv njih se treba boriti na globalnoj razini. Transnacionalni organizirani kriminalitet e, se stalno mijenja i prilagođuje se tržištima i ne poznaje ni granice ni pravila. E, trgovina drogama, e, oružjem, e, ljudima, krivotvorenom robom, mineralima dovodi do gubitaka bezbroj života svake godine zbog ogromne korupcije u zemljama u razvoju, zbog nerazvijenosti i nejednakosti postoji velika opasnost od infiltracije i korupcija također umanjuje učinkovitost razvojne pomoći, a njezin trošak se ne može kvantificirati samo ekonomski. To također negativno utječe i na e, obuhvat i kvalitetu javnih usluga i potkopava povjerenje javnosti u demokratske institucije. To je također uzrok i posljedica nepovjerenja i smanjenje legitimnosti javnih vlasti u očima javnosti i to e, dovodi do hrvatske države. Također se taj problem e, pojavljuje u e, nejednakosti koja pogađa na više siromašne i u tom svijetlu korupcija se može nazvati agresivnim poristom koji se nameće najsiromašnijima i najranjivijima. Također korupcija ima i negativni učinak na Um, um, onečišćenje, um, deforestaciju i na uh, crpljenje prirodnih resursa i na slične proizvode, a također i na uh, životinje. Uh, I također imamo i ilegalne financijske tokove o kojima smo govorili u jednom izvješću prošle godine i ti se tokovi procjenjuju na tisuću milijardi dolara godišnje i to znači da trebamo i dalje inzistirati na većoj transparentnosti, naročito kada je riječ o vlasništvu i o drugim instrumentima kojima se zemlje u razvoju bore protiv izbjegavanja ili neplaćanja poreza, što je usko povezano i sa korupcijom i organiziranim kriminalitetom. Također imamo i brojne instrumente koji su spomenuti na međunarodnoj razini, un konvencija o korupciji, e, zatim OECD-ova korupcija protiv podmećivanja i također inicijativa za transparentnost e, rudarske industrije koje su doveli do pozitivnih razvoja, ali zemlje u razvoju još uvijek nisu imale izravne koristi od tih međunarodnih konvencija i inicijativa i to djelomično zato što nemaju dovoljno kapaciteta da ih provedu, ali to e, nije uvijek bila prvotna inicijativa svih tih, e, e, prva namjera svih tih inicijativa. Dakle, trebamo mm, suzbijati korupciju u tim zemljama, ali niti jedna strategija nije donesena za borbu protiv korupcije u zemljama u razvoju. Komisija bi trebala razraditi takvu strategiju konkretno za zemlje u razvoju. Europska unija treba podržati E, osnivanje takvih e, snažnih nacionalnih sustava za nadzor nad korupcijom, što znači centralizirane i lokalne sustave, revizije, javno e, upravljanje sredstava, ali također i mjere javne odgovornosti kako bi se omogućilo također da tu djeluju policija i agencije za provedbu zakona, ali to treba popratiti i jasnim planovima za oblažavanje rizika od korupcije. Također, Europska unija treba e, također zaštititi zviždače i izvan teritorija Europske unije. Treba osnovati izravne mehanizme prijavljivanja za e, državljane država koje primaju pomoć e, kako bi ukazali na nepravilnosti u razvojnoj pomoći poput kao što čine mnoge bilateralne agencije. Dobro upravljanje i probora protiv korupcije su također sredstvo za postizanje milenijskih razvojnih ciljeva. Prije se nije spominjalo ništa u vezi sa transparentnošću, odgovornošću i korupcijom, ali sada imamo poseban cilj koji je posvećen dobrom upravljanju i e, trima prioritetima, odnosno odgovornošću transparentnosti i e, borbi protiv korupcije. Dakle, zahvaljujem minjaciju na ovom nacrtu i radujem se budućoj suradnji e, sa izvjestiteljem u Sjeni. Hvala. Um, Hvala lijepa. Marina riječ. Hvala lijepa. E, želim najprije zahvaliti Ignaciju na odlično određenom poslu. E, u ovom nacrtu su već mnogi važni elementi, ali još neki i nedostaju koji su po nama važni i e, bez kojih se ne može voditi borba protiv korupcije i originiranog e, kriminala. Mora se spomenuti e, pranje novca, porezne oaze, moramo se boriti protiv poreznih oaza i bankovne tajne. E, koji omogućuju organizirani kriminal kroz e, te e, porezne oaze gubimo veliki dio BDP-a i E, omogućuje se organiziranom kriminalu, pranje novca, da se moramo boriti protiv poreznih oaza. Osim toga mi mislimo da povezanost između e, multinacionalnih kompanija i organiziranog kriminala postoji na primjer u Kolumbiji e, bande organiziranog kriminala tamo su prijetnja aktivistima e, za ljudska prava i e, dolazi do protjerivanja cijelih e, zajednica, to se mora spomenuti, to je sve dio organiziranog kriminala. Potom ono što smatramo da nedostaje je sporazumi E, sa korumpiranim vladama kao što je na primjer vlada Meksika e, indeks korupcije pokazuje da je Meksiko najkorumpiranija zemlja u e, od svih zemalja OECD-a a tu ima i drugih zemalja nadalje mi se zalažemo za to da se povede rasprava o legalizaciji nekih e, droga to je naravno e, jedan od načina borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije. Nitko se drugi nije javio za riječ. Da li netko želi nešto dodati? Da li netko u ime komisije? želi riječ? Da, izvolite, nemam vaše ime. Ja sam iz e, glavne uprave DEVKO za protiv organiziranog kriminala i e, sigurnost. Želim samo e, pozdraviti prijedloge koje je iznio izvjestitelj i možda dati E, malo feedbacka o tome što komisija već e, radi na ovom području. Ne želim ulaziti u, pošto ovo izvješće je prilično sveobuhvatno, e, ne želim ulaziti u inovativne vrste i nove vrste organiziranog kriminala koje je e, omogućila i ova globalizacija e, što naš e, rad suočava s još većim izazovima. Ali što se tiče ovih prijedloga koje daje izvjestite, što se tiče transnacionalne dimenzije, mi naravno svakodnevno vidimo iz u komunikaciji s trećim zemljama postoji potreba da se radi ne samo na e, razini e, država nego da se na formalan i neformalan način e, radi i na transnacionalnoj razini. Što se tiče razmjene najboljih praksi sa relevantnim agencijama Europske unije, e, to je nešto što zapravo radimo kroz naše programe e, povećanja kapaciteta i što se tiče u okviru naše borbe protiv organiziranog kriminala, e, konkretno što se tiče programa za borbu protiv organiziranog kriminala rekla bih da se ulažu veliki naperi mogu vam dati neke primjere iz Amerike i Južne Amerike, Srednje Amerike, postoji veliki broj inicijativa borbe protiv trgovine oružjem i tako dalje. Cijela, taj popis je podugačak koristeći e, stručno znanje koje imaju djelatnici naših specijaliziranih agencija ta se borba odvija uz potpuni angažman agencija kao što su Europol Međutim, veliki napori se ulažu na globalnoj razini u usklađivanje unutarnjih i vanjskih mjera i u stvaranje sinergija između onoga što radimo eksterno i onoga što radimo unutar Europske unije. Postoje različita područja koja pokrivaju gotovo sve većinu vrsta organiziranog kriminala kao što je trgovina drogama, heroinom, kokainom, trgovina ljudima, high-tech kriminal e, i tako dalje, trgovinu oružjem i tako dalje. Što se tiče izgradnje kapaciteta, taj, e, ta e, nastojanja idu u ruku, ruku pod ruku sa e, našim ostalim aktivnostima. Dakle, mi pritom koristimo različite tematske instrumente, ali također E, to promoviramo i na multilateralnim forumima u okviru naše službe za vanjsko djelovanje i e, tako dalje. I na kraju bih još samo rekla da e, to doduše nije u nadležnosti glavne oprave DEFKO, ali željela bih reći što se tiče lokalizacije mekih droga, da će se uskoro održati 30. E, e, e, sjednica, glavne skupštine UN-a na tu temu. Naravno, uzimajući u obzir da je borba protiv trgovine ilegalnim drogama u nacionalnoj nadležnosti E, to onda naravno nije u našoj nadležnosti, ali komisija smatra da bismo trebali barem raspolagati svim činjenicama i podacima kako bismo e, mogli sudjelovati u raspravama i formirati naše politike. Dijalog e, dijalog koji predstoji mogao bi biti dati konstruktivan doprinos u ovom procesu. Ignacio, da li e, ti želiš nešto dodati? Da, hvala. Mislim da ovo pitanje organiziranog kriminala e, čak i na odboru Libe gdje sam ja također član je nešto što se ne tretira na pravi način u europskim institucijama potpuno je istina ovo što je rekla Eli Schlein i također Marija da mi propuštamo prilike i e, gubimo e, mnogo novca zbog organiziranog kriminala, a nikad ne razgovaramo, ne uzimamo ozbiljno e, raspravu o tome kako da riješimo taj problem. Tako da se ja nadim da će ovo izvješće na kojem mi radimo ovdje u odboru DEVE i također e, ono što radimo na odboru LIBE da će biti bar prvi korak u rješavanju tog problema. Naravno da ovo ovaj sadašnji nacrt nije obuhvatio sve elemente, ali uz amandmane koje e, ćemo dobiti, možemo proširiti ono što ovo izvješće pokriva. Ja sam u svakom slučaju spreman surađivati i shvaćam e, potpuno e, o čemu govorite kad govorite o indeksu korupcije. E, vi ste spomenuli Meksiko, ali ja sam iz Italije gdje koja je po indeksu korupcije na prvom mjestu u Europi. E, osim toga ja sam sa Sicilije koja je tu e, u odnosu na ostatak Italije naravno e, dio Italije gdje je korupcija najraširenija. U svakom slučaju ja sam otvoren za suradnju i za vaše prijedloge i amandmane i siguran sam da ćemo uspjeti poboljšati ovo izvješće u redu. Prelazimo na točku 22 dnevnog reda, ljudska prava i migracija u trećim zemljama. Imali smo prošli tjedan raspravu na plenarnoj sjednici o ženama, izbjeglicama i problemima s kojima se one suočavaju, a sada dajemo mišljenje o izvješću na vlastitu inicijativu odbora AFET, riječ daje Marini Albiol, koja je također danas e, vrlo zaposlena kao i Ignacio. Hvala lijepa. Ja se nadam da ste svi primili tekst nacrta mišljenja. Želim najprije upozoriti da mi je vrlo važno da mi u našem odboru kritički razmotrimo e, sve kritike, e, sve politike Europske unije, ljudska prava e, izbjeglica se povređuju u Europskoj uniji. To je kao prvo, kao drugo mi vjerujemo da su uzroci migracija E, duboko ukorijenjeni, to su politički, socijalni uzroci i u našem mišljenju smo se koncentrirali na to da kažemo da, Evropske, da zemlje članice EU unije moraju preuzeti svoj dio odgovornosti a i evropski, e, evropski koncerni i europska vanjska politika dali su svoj doprinos siromaštvu u trećim zemljama i e, eksploataciji e, stanovništva koje je zbog toga e, sada prisiljeno na migracije. Nadalje postoji još jedna druga odgovornost. Mi tražimo od e, siromašnih zemalja da izrašavaju svoje obveze, na primjer što se tiče vraćanja kredita, međutim to dovodi do osiromašenja njihovog stanovništva i to stanovništvo je onda prisiljeno e, napuštati svoje zemlje. E, mi osuđujemo upotrebu e, financijskih sredstava za razvojnu pomoć e, za borbu protiv migracija. Vrlo često se naime e, ta razvojna pomoć daje, ali samo uz e, neke uvjete, dakle praktički se ucijenjuje e, zemlje koje primaju tu razvojnu pomoć i mi to želimo osuditi u našem mišljenju. Nadalje želimo upozoriti da Europska unija ima obvezu E, opozvati sve sporazume sa državama čije vlade e, ne poštuju ljudska prava. To e, je u prvom redu slučaj sa Turskom. Dakle, važno je ne, ne potpisivati sporazume sa zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Mi se nadamo da će ćemo e, uz amandmane koje očekujemo na kraju imati dobro uravnoteženo i sveobuhvatno mišljenje. Hvala lijepa. Riječ ima Tereza Jimenez. Hvala lijepa. Prvo bih htjela izraziti zahvalnost gospođi Albiol na ovom e, nacrtu mišljenja ne slažem se sa nekim stvarima koje se tu nalaze, na primjer teško mi je pretpostaviti da sve multinacionalne e, kompanije u Europi igraju tako odlučujuću ulogu e, u što se tiče migracijskih tokova koji sada dolaze u Europu. E, zapravo te kompanije mogu pomoći da se reduciraju migracijski tokovi time što će stvoriti radna mjesta u zemljama e, u trećim zemljama i u zemljama odakle ljudi odlaze. E, dakle, multinacionalne kompanije mogu igrati konstruktivnu ulogu, na primjer, stvarajući radna mjesta, osobito kad u mirnim okolnostima naroda je to teško u zemljama gdje vlada rat, ali tamo gdje je mir, multinacionalne kompanije mogu stvoriti radna mjesta i time će doprinijeti smanjenju migracijskih tokova u Europu. E, što se tiče mm, spominjanja e, na primjer silovanja žela, žena naravno da takvi slučajevi postoje ali e, mislim da to ne treba spomenuti u ovom mišljenju jer to se ne događa e, sustavno nego su to sporadična, sporadična događanja također što se tiče migranata u trećim zemljama izvan europske unije mislim da ne smijemo zaboraviti da e, moramo imati konstruktivan tekst koji ne ide predaleko dakle mi moramo e, pružiti pomoć migrantima i moramo pogledati koji su uzroci tih migracija i to treba biti naglašeno Europska unija mora raditi na učinkovitiji način kako bi se E, stvorio e, postigao mir i konstruktivni dijalog među e, zemljama i moramo dati pomoć trećim zemljama koje su primile izbjeglice kako bi se poboljšali uvjeti života u izbjegličkim logorima. Dakle, moramo dati humanitarnu pomoć, a također pomoći u E, obuci na primjer e, policije i sigurnosnih snaga. Također moramo poboljšati sustav e, sustav registracije izbjeglica i također moramo poboljšati uvjete života za žene i djecu. Međutim, i također je važno ne razdvajati žene od njihove djece i organizirati mogućnosti obrazovanja za djecu u izbjegličkim logorima. Dakle, e, mogućnosti obrazovanja su vrlo važne i mora se osigurati obrazovanje za djecu onih koji su morali izbjeći zbog rata. Također moramo spriječiti pojave trgovine ljudima, e, a za to je potrebna razmjena, učinkovita razmjena informacija. Moramo stati na kraj trgovini ljudima, to tu se radi o ozbiljnom E, organiziranom kriminalu. Također moramo zaštititi prava pojedinaca u trećim zemljama. To je e, doista važno, a za to je potrebna dobra suradnja između Europske unije i trećih zemalja kako bi se e, ublažile posljedice užasnih stvara koje se događaju koje su se dogodile i dalje se događaju žrtvama konflikata i izbjeglicama. Međutim, problem je u tome što Europska unija jednostavno nema sugovornika, nema drugu stranu s kojom može e, pregovarati, a to je apsolutno neophodno kako bi se situacija mogla poboljšati. Dakle, e, to je važno kako bismo popravili situaciju. Hvala lijepa, Pedro Silva, izvoli. Hvala, gospođo predsjednice. Ja također želim zahvaliti izvjestiteljici Marini Albiol na e, ovom nacrtu mišljenja. Želim reći da se e, slažemo sa e, njezinim mišljenjima i onim što je zabrinjava o povezanosti između uzroka i e, migracijskih pojave e, migracijskih tokova u Europsku uniju. Jedna od e, stvari koje bismo htjeli više naglasiti u ovom tekstu je sljedeće. Konzistentnost europskih politika u E, razvojnoj politici e, kad je riječ o zemljama iz koje dolaze migranti a ne smije se pritom zaboraviti suradnje kako bi se pomoglo integraciju migranata u zemlje gdje se poštuju njihova, njihova temeljna ljudska prava Dakle, e, važno je jasno istaći ciljeve e, za koje se ovaj odbor zalaže i mislim da ćemo svi skupa morati dati svoj konstruktivni doprinos e, ovom mišljenju i nadamo se da će izvjestiteljica biti otvorena za suradnju i za naše prijedloge i amandmane. U suprotnom jer iako smo možda svi zabrinuti zbog istih e, stvari, to ne znači da možemo e, podržati neke formulacije koje su po našem mišljenju e, neuravnotežene i koje ne uživaju jednaku podršku svih klubova zastupnika, odnosno svih političkih obitelji. E, ovo je mišljenje o izvješću odbora AFET o e, ljudskim pravima migranata u trećim zemljama. Međutim, ovdje se e, spominje situacija migranata u Europskoj uniji kao da je svrha ovog mišljenja bila govoriti o pravima migranata u Europskoj uniji. Međutim, to nije svrha ovog izvješća odbora AFET. To znači da se onda to e, ne bi trebalo spominjati, spominjati niti u našem mišljenju o tom izvješću. Nadalje mislim da bi e, bilo dobro razlikovati e, između problema koje uzrokuju neki migranti i općenitog problema sa e, e, izbjegličkom krizom. Naravno da postoje veze između tih pojava i problema, ali tu e, se valja napraviti jedna distinkcija. mislimo da bi ovo mišljenje moglo biti jasnije u svom pristupu i da bi trebalo izbjeći neka opća mjesta, neke generalizacije, općenite tvrdnje koje sugeriraju da e, su europske politike zapravo e, doprinjele e, osiromašenju E, nekih zemalja mislim da je da bi te izjave trebalo e, preformulirati odnosno izbaciti tako da mišljenje bude objektivnije i jasnije i što se tiče trgovinskih sporazuma njihova je e, svrha dakle povezanost između trgovinskih sporazuma i fenomena migracija. Ne znamo čemu e, je tu zapravo riječ. U svakom slučaju mislim da bi formulacija trebala biti promijenjena i da bi je trebalo učiniti jasnijom. Mislim da, obzirom da nas iste stvari zabrinjavaju, da bi moralo biti moguće da se e, složimo oko ovih stvari i nadam se da ćemo e, u tome uspjeti. E, ja i moj klub zastupnika mišljenja smo da je restrukturiranje državnog duga ključni instrument E, međutim u ovom mišljenju se traži e, da se e, prezaduženim zemljama jednostavno oproste dugovi, to naravno ne možemo podržati. Mislim da moramo potražiti formulacije koje su prihvatljive za sve klubove zastupnika. Hvala lijepa. Ignacio Korao ima riječ. Hvala lijepa. Htio bih i zahvaliti izvjestitelju na obavljenom poslu. Da sam ja pripremao taj izvještaj, upravo bih ga tako napisao. što se tiče krijumčaranja oružja, trgovanja ljudima, e, kršenja ljudskih prava, zajedničke mirovne misije, e, rješavanje javnog duga. E, svi ti problemi su vrlo dobro opisani. Problemi migracije koji su povezani sa razvojem Mislim da je to pravi način analiziranja ovih e, problema. Vrlo mi je vrlo mi se svidio sadržaj ovog izvješća. Mislim da je izvješće odlično kako stoji. Ako budemo e, smatrali da je nešto potrebno dodati, onda ćemo to uraditi amandmanom. Hvala lijepa. Imam gospoda Gareta O'Briana i gospodina Mendesa od komisije. Želite li nešto reći o ovom izvješću? Nije obavezno. Iz perspektive e DSS-a mm, e, zaštita ljudskih prava migranata. To je središnje u našoj reakciji na migratsku krizu mi smo odlučni da e, ustrajemo u branjenju njihovih prava i e, primjeni međunarodnog prava e, isto tako izjave vanjskih, ministara vanjskih poslova iz srpnja 2015. se također obvezuje na takovo djelovanje treba osigurati uvođenje e, osposobljavanja za ljudska prava e, u agencijama za upravljanje granicama e, kako bi treba omogućiti pristup pravosuđu migrantima i u svim inicijativama koje su se dogodile kao reakcija na migracijsku krizu. E, postoji e, politizacija ljudskih prava. E, u Lavaleti se podcrtala važnost zaštite ljudskih prava. Akcijski plan uključuje razne amadmane. E, pristup pravosuđu, e, zaštita prava, e, sociopsihološka pomoć, podrška zemljama da se pridržavaju konvencije o izbjeglicama i, angažman da se grade kapaciteti trećih zemalja E, ljudska prava migranata treba zaštićivati e, stalno i u trećim zemljama, naročito u zemljama koje e, pogađa ova kriza, ali i šire. Moramo imati dijalog o migracijama, socijalnim pitanjima, moramo održavati kontakte s tim zemljama, naročito se fokusirati na žene migrante i nepraćene E, maloljetnike. Hvala lijepa. Komisija, imate li vi dodati? Gospođa Mendes. Hvala. E, moj je materinji jezik je španjolski, ali ću odgovoriti na engleskom jer je tekst na engleskom. E, ja zastupam DEFKO E, i e, vrlo mi je drago što mogu surađivati na ovoj temi u posljednjih nekoliko godina. Defko sada e, radi uglavnom na jednom od velikih projekata koji također uključuje agencije Ujedinjenih naroda za migraciju 11,5 eh, milijuna eura je posvećeno zaštiti eh, ranjivih migranita i eh, žrtava krijumčarenja ljudima. Mm, ja radim u Eh, u skupini koja se bavi instrumentom za ljudska prava. 2015. Eh, smo pozvali prijedloge, raspisali poziv za prijedloge eh, za podršku migrantima, uključujući i tražitelje azila u trećim zemljama, razmještena lica i osobe bez državljanstva. Prošle godine oko primili smo 150, oko 150 prijedloga i sada to e, ocjenjujemo sve te prijedloge. E, želimo odabrati da tako kažem, najbolje e, prijedloge koji su najviše fokusirani na tu temu. u svibnju ćemo imati rezultate ocjenjivanja. E, pa ćemo posvetiti 5 milijuna eura tom području. U našem godišnjem akcijskom planu za 2016. će također e, imati e, jednu stavku, posebnu stavku za potporu prava migranata, izbjeglica i tražitelja azila u trećim zemljama. To će se nastaviti i na kraju želim reći da u našem e, multiakcijskom e, e, programu za 2016. imamo ciljani projekt za podršku u ureda UNHCR-a za zaštitu djece migranata u kampovima. Tome ćemo posvetiti 1,5 milijuna eura Pozdravljamo ovaj izvještaj i, i, i nas, svakako ćemo dalje pratiti ovo područje. E, molim brzo jer imamo još jednu točku dnevnog reda. Hvala lijepa na ovim komentarima i doprinosima. Mislim da svi dijelimo e, istu osnovnu zabrinutost. Mm, zahvalni smo za sve amandmane i prijedloge. Ima nekoliko ključnih točaka. Ne smemo odvajati migrante od izbjeglica mm. Imamo jedan specijalni statut izbjeglica u Konvenciji Ujedinih naroda. Ali e, opće je pravilo da uvijek moramo poštivati ljudska prava. Migracija u trećim zemljama moramo uzeti u obzir kamo odlaze ti ljudi, u koju zemlju žele otići. U Evropskoj uniji vidimo da se ljudska prava krše i to stalno. uskoro ćemo potpisati sporazum o vraćanju izbjeglica u Tursku. Tamo ćemo imati prihvatne centre Ljudi će tamo biti u kampovima, biti će deportirani, a i to je kršenje ljudskih prava u samoj Evropskoj uniji. Moramo utvrditi osnovne činjenice. Imat ćemo amandmane na ovaj izvještaj i dodatke o krijumčarenju, trgovanju ljudima postoji odnos e, između te trgovine i multinacionalnih kompanija u tim zemljama. E, I mi e, svakako igramo ulogu u toj nesretnoj situaciji. Moramo postići neki sporazum. Rok za amandmane je 29. ožujka i na kraju vraćamo se na točku 20. Utvrđivanje zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja porijekla za potrebe zajedničkih postupaka za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite. Nekoliko država članica imaju takove popise sigurnih zemalja. Komisija je dala legislativni pregled za zajednički popis mm, mm, mm, neke od tih prijedloga su vrlo kontroverzni i o tome treba još više razgovarati. Cep ima riječ. Hvala predsjednice u svjetlu ovog što ste rekli, važno je pocrtati da to nije samo kontroverzna tema, već tema koja se razmatra na mnogim mjestima. U DVU mi imamo jake razloge da zauzmemo jasno stajalište o tome. Mm, e, mišljenje koje želim ovdje podastrti jeste da shvaćamo potrebu komisije e, da razmatra zajednički postupak azila u svim državima članicama, ali imamo e, velike probleme sa metodologijom koja se predlaže. E, mislimo da bi bilo bolje da imamo parcijalni mandat za parlament za ovaj popis. Objasnit ću zašto. Na ovom popisu imamo e, šest e, zemalja Zapadnog Balkana, e, uključuje Albaniju, Makedoniju, Srbiju i Crnogoru i, i Bosnu i Hercegovinu i Kosovo, a i Tursku o kojoj smo mnogo slušali u posljednjih nekoliko dana brine nas e, aspekti ovog popisa, e, kriteriji e, ocjenjivanja sigurnosti. Brine nas način na koji će se popis usvojiti i revidirati. Libe je zatražio stručne mišljenje od odbora za osnovna ljudska pravda i od EASA. E, ta mišljenja će nam doći u svibnju i mislim da parlament mora saslušati ta mišljenja e, prije e, no što da konkretni popis. Važno je ovdje pocrtati da moramo pažljivo razmišljati ne samo o tome tko mora biti na popisu sigurnih zemalja, već i o definiciji što je sigurna zemlja, e, zašto je ona sigurna i za koga je sigurna. Moramo pogledati ne samo e, važnost učinkovitost e, postupka u dodjeljivanja azila. Moramo također jasno definirati što je sigurna zemlja porijekla A ako je zemlja sigurna za većinu ljudi, ona možda nije sigurna za djecu, e, skupinu LGBTI, e, razne vjerske manjine i tako dalje. Prema tome za te manjine zemlja se ne može smatrati sigurnom. E, to je problem ovog popisa. Brine me i e, eksplanatorni memorandum e, komisije. Mm, e, treće zemlje iz kojih dolaze izbjeglice kao Bangladeš i Senegal i Afganistan. Te zemlje primaju europsku humanitarnu pomoć mi ovdje šaljemo signal ako e, označimo e, treće zemlje kao sigurne zemlje porijekla, e, onda nekako kompromitiramo naše ciljeve pomoći. Moramo pogledati vrlo pažljivo kako je komisija postupila u tom e, određivanju e, koje su sigurne zemlje. Ona uključuje e, plan uključivanja još drugih elemenata u ocjenu kao na primjer situaciju sa civilnim organizacijama mm, mm, mm, ovdje Komisija nije e, uopće uzela u obzir e, konvenciju o temeljnim ljudskim pravima. E, stoga moramo se držati načela parcijalnog mandata. To smo primjenjivali i u drugim predmetima, to je napravio na primjer odbor Libe moramo mnogo bolje shvatiti namjere i rezultate ovog prijedloga. Moramo sačekati e, stručno mišljenje ova dva tijela koje sam spomenuo. Libe razmatra uopće načelo e, sastavljanja popisa. Rečeno mi je da je će e, Libe e, glasati e, ranije ili kasnije, ne znam što se tamo događa. Ne, oni će glasati tek nakon što dobiju stručno mišljenje u svibnju. Možemo možda to provjeriti sa našim tajništvom. Vidjet ćemo što se događa u Libeu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 E, istina je da treba razviti sigurne treće zemlje i trebamo podržati također e, i povratak e, tražitelja, e, tražitelja azila ako zahtjevi nisu utemeljeni. Naravno, zaštita je potrebna tamo gdje god je opravdana, ali u nekim slučajevima neki zahtjevi nisu prihvatljivi ili opravdani. Također trebamo primijeniti i e, sigurne postupke u postupku nereformana i također trebamo raspodijeliti opterećenje među zemljama članicama koje se nalaze na vanjskim granicama Europske unije. slanje u centre za prihvat, e, odnosno u centre za zadržavanje, treba biti podložno prizivu. Mi smo posjetili različite prihvatne centre u zemljama članicama i znamo da tamo postoje neki nedostaci i da je to nedosljedno sa europskim zakonodavstvom i zbog toga ova inicijativa treba dopuniti našu razvojnu politiku i treba zadovoljiti i potrebe dotičnih izbjeglica. Hvala. Gospodine da hvala. Evo samo kratak komentar. Ovo je doista važna tema. I kao što je rečeno, Ovo je najvjerojatnije najbolji trenutak e, za razmatranje popisa takozvanih sigurnih zemalja. I možda umjesto obavljanja postupkom trebali bismo se pozabaviti mehanizmom o kojem govorimo. Prvo pitanje na koje treba dati odgovor jest što znači popis zemalja porijekla koje su sigurne. I također što je to zajednički postupak, govorimo li o zajedničkim kriterijima ili govorimo li o zajedničkom postupku koji ćemo zajedno provoditi? Ono što je visoki predstavnik un za izbjeglice rekao pred plenarnom sjednicom e, prošli tjedan jest da je kolektivni postupak protivan međunarodnom pravu, odnosno svaki nositelj prava na azil ima pravo da se razmotri njegovo, njegov individualni položaj. I tu se nadovezujem na ono što je rekao izvjestitelj, odnosno jednu zemlju bismo mogli općenito gledajući smatrati sigurnom, ali ona to nije sigurna za određenu manjinu ili u vezi sa određenom situacijom, ali uz sve to to se odnosi dakle i na individualne situacije, situacije pojedinaca koji mogu biti politički progonjeni u zemljama koje se inače smatraju sigurnima. Dakle, kako ne bismo prejudicirali pravo na azil, trebamo svakom slučaju pristupiti pojedinačno. Naravno, to mora biti u središtu naše pozornosti. Hvala. Hvala Marina. Hvala. Evo samo ukratko. Htjela sam e, iznijeti stajalište Europske ljevice, jer ćemo mi kao takvi iznositi amandmane. Tu nema nikakve sumnje u vezi sa onim zemljama koje trebaju ili ne trebaju biti na popisu Turska, Albanija ili Makedonija. Jesu li one sigurne zemlje? Nisu. To su zemlje koje ne jamče poštivanje ljudskih prava. To ne tvrdimo samo mi, nego to tvrde i međunarodne organizacije koje procjenjuju poštivanje ljudskih prava. Dakle, to nije toliko pitanje zemalja koje ne trebaju biti na popisu, nego mi se protivimo uopće postojanju takvih popisa takozvanih sigurnih zemalja, jer je to još jedan način eksternalizacije naših granica i nepoštivanja naših e, međunarodnih obveza. Na taj način prepuštamo drugima da se brinu za izbjeglice i imigrante, a ne poštujemo obveze koje smo preuzeli međunarodnim sporazumima. Dakle, jasno je da treba odbiti taj sporazum jer to još više jača politiku nadzora granica, deportacije nepoštivanje ljudskih prava, tako da ćemo mi uložiti amandmane u tom smislu. Hvala. Zamolit ću komisiju da uzme riječ gospođa Šafin iz glavne uprave Home. Evo, molim vas da ne duljite jer želimo završiti na vrijeme. Evo, samo se osvrnite na pitanja koja su postavljena. U redu, hvala da bit ću kratka. Dakle, izdjeli smo prijedlog u rujnu prošle godine i jedan od glavnih ovih ciljeva je olakšati obradu zahtjeva za azil koji su uglavnom neutemeljeni, tako da zemlje članice mogu posvetiti svoje resurse razmatranju slučajeva osoba kojima treba zaštita. I to nije je redefinirano u prijedlogu komisije, dakle to je postojeća definicija koju su zakonodavac nije usvojio u direktivi o, postupku azila. nećemo promijeniti definiciju tog koncepta, nećemo promijeniti dezignaciju sigurnih zemalja za treće zemlje, nećemo promijeniti provedbu ovog koncepta, odnosno načina koji se jedna zemlja utvrđuje kao sigurna, dakle taj se koncept onda e, primjenjuje na individualno razmatranje e, zahtjeva za azil. Dakle, mi to ne mijenjamo, nego mi to e, time primjenjujemo e, direktivu o tražiteljima azila na zemlje članice sa europske razine i želimo osigurati uskrađeni pristup Europske unije, zato jer sada svaka zemlja članica može odrediti hoće li proglasiti jednu zemlju sigurnom ili ne i tu postoje ogromne razlike u praksama različitih zemalja članica. E, spomenuli ste uvršavanje zemalja na taj popis, e, kako to predlaže komisija. Komisija smatra da te zemlje zadovoljavaju uvjete iz direktive i da se mogu odrediti kao sigurne zemlje porijekla i to znači da one moraju biti uglavnom sigurne. I kao što ste rekli, tu smo uvrstili pet zemalja koje su zemlje kandidati i koje moraju zadovoljiti također i kriterije iz Kopenhagena koji su relevantni za procjenu sigurnosti zemlje porijekla. Zatim uključili smo također i Bosnu i Hercegovinu i Kosovo Više zemalja članica su odredile te zemlje kao sigurne zemlje porijekla na svojim nacionalnim popisima i postoji niska stopa priznavanja za državljane tih e, zemalja diljem e, Europske unije 4,3% e, za državljane Bosne i Hercegovine i 6,3% za državljane Kosova. Dakle, mi smo e, proslijedili metodologiju kojom smo se koristili i izvjestiteljici i Silvigion i naravno sada institucije trebaju provesti vlastitu procjenu o tome smatraju li one zemlje iz prijedloga sigurnima. I treba uzeti u obzir pri tome procjenu komisije. Mi znamo da su parlamentarci i i pisma e, E, Europskoj agenciji za azil i koliko čujemo vijeće namjerava e, također razmatrati to pitanje. Evo toliko o sigurnim zemljama, a sada e, nekoliko riječi o provedbi tog koncepta. Dakle, mi namjenjamo direktivu o azilu. Ako je neka zemlja na popisu sigurnih zemalja porijekla, to ne oslobađa, eh, odnosno ne oduzima pravo o zemlji članici da individualno procijeni svaki zahtjev mm, pojedinaca. Dakle, eh, to nije nešto što komisija predlaže i to nije predviđeno direktivom o azilu. Dakle, sukladno konceptu, e, zemlja mora biti općenito i dosljedno sigurna i zbog toga tražitelj azila može podnijeti dokaze da ta zemlja nije sigurna za njega kao pojedinca u njegovim posebnim okolnostima i to je predviđeno u prijedlogu komisije sukladno kojem vlasti zemlje članice pri primjeni tog koncepta trebaju e, obratiti posebnu pozornost na e, članove ranjih skupina i to se spomenulo također u raspravi i mi smo to dosta uopćeno formulirali i svakako e, to bi trebalo doraditi definiciju. Komisija je to u općenitim pojmovima uvrstila u svoj prijedlog. Dakle, tu kaže da treba obratiti posebnu pozornost na e, ranjive skupine. I još jedan posljednji komentar o odnosu sa politikom e, za razvoj i suradnju. Politika azila je poseban režim. Dakle, ne smijemo se služiti zajedničkim sustavom vozila za svrhe suradnje. To nije svrha tog programa, dakle to je jedan režim koji postoji za ljude kojima je potrebna međunarodna zaštita. Dakle, tim se sustavom ne smijemo koristiti za pružanje e, zaštite osobi koja nije e, prihvatljiva za međunarodnu zaštitu. Dakle, ako se u postupku azila odbaci zahtjev, to znači da ili osobi ne treba međunarodna zaštita ili da je neka druga država nadležna za suštinu zahtjeva. No, ne smatramo da se to treba koristiti kao sredstvo razvojne suradnje redu, preostalo nam je još nekoliko minuta ako izvjestitelj želi još jednom uzeti riječ. E, hvala. Mm, cijenim komentare komisije i kolega. Evo, samo sa logističkog stajališta imamo nekoliko informacija. Dakle, odbor LIBE će razmatrati amandmane 30. svibnja. Dakle, to je prema predviđenom programu, ali preostalo je još dosta vremena do njihovog razmatranja amandmana. Evo, samo želim odgovoriti na neke napomene komisije. Naravno, drago mi je da u načelu zemlje članice mogu individualno razmatrati zahtjeve. To je važno i tu popis nije određujući čimbenik, ali svakako će biti čimbenik koji će zemlje članice primjenjivati u različitim mjerama. Ako govorimo o uskraćivanju u Europskoj uniji, mnoge zemlje članice nemaju popis eh, sigurnih zemalja porijekla, tako da mi tu imamo jedan koncept koji e, se primjenjuje u nekim zemljama članicama i to primjenjujemo na sve i to bi u nekim slučajevima moglo dovesti do više pitanja nego što pruža odgovora, odnosno što bi to moglo značiti u individualnim slučajevima, naročito kao što je kolegica e, rekla, dakle ako se to odnosi ne samo na manjine nego i na pojedince e, čiji je status različit od položaja većine stanovništva određene zemlje. I naravno potpuno se slažem e, s tvrdnjom da zajednički sustav azila ne smije se koristiti za podupiranje drugih elemenata politike, ali brine nas mogućnost da se izvješće koristi za poticanje rasprava sa zemljama kandidatima, ali Također u svjetlu sastaka na vrhu između UN-a i e, Turske postoji zabrinutost da bi se ovaj popis mogao iskoristiti za otvaranje određenih rasprava što bi samo po sebi bilo zloupotreba zajedničkog sustava azila i inače lako ih se želimo pridržati. Evo, to su pitanja koja se postavljamo. Nemamo nekih čvrstih zaključaka, ali to ukazuje na potrebu za detaljnijom analizom e, logika koja stoji iza tog popisa i svrhe istoga. Mislim da nije dovoljno tvrditi da je potrebna harmonizacija budući da imamo i mnoge zemlje članice koje nemaju vlastite popise. Evo, ja sam iznio svoje mišljenje, čuo sam mišljenja kolega i sada iščekujem e, amandmane i vidjet ćemo hoćemo li moći e, se naći oko njih. Dakle, 5. travnja je rok za ulaganje amandmana, glasovanje je 20. travnja, ali možda ćemo to morati promijeniti. Septas mora posavjetovati jer Ako želite, možemo promijeniti datum za ulaganje amandmana. Dakle, potrebno je raspolagati svim informacijama prije nego što dovršimo rad na mišljenju. Hvala kolegama. 24. pitanja nema pitanja e, točka 25. razno nismo primili nikakav zahtjev točka 26. sastanak koordinatora sutra od 15 do 16 e, zatim sljedeći sastanak odbora je 20. travnja u 9 sati i 21. travnja u 9 sati opet dakle dan je pol predsjednica zahvaljuje i prevoditeljima i svima želim godno večer